Španjolske vlasti su se obratile Europskom e, parlamentu za zatraživši ukidanje e, imuniteta za gospodina Puigmonta još jednog e, njegovog kolegu, sve u skladu sa poslovnikom i sada je taj zahtjev upućen nadležnom odboru na razmatranje. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda usmeno pitanje upućeno komisiji o institucijama i tijelima ekonomske i monetarne unije, sprečavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe. Da biste se javili za riječ u slobodnom javljanju za riječ, i da biste zatražili plavi, plavu karticu imate na raspolaganju dva načina za prijavu. Upute se nalaze na ulazu u vječnicu. Głosu autora pytania przewodniczącą komisji panią Irene. Prelazimo na raspravu. Dala bih e, riječ zastupnici Tinalji u ime odbora za ekonomsku i monetarnu politiku. Poštovani kolege, 17. rujna gospodin Adam Varkaš je najavio ostavku na mjesto izvršnog direktora EBE. E. To stupa na snagu 31. siječnja ove godine. Od prvog veljače pak bi postao glavni direktor AFME, jedne lobističke organizacije koja se bavi europskim financijskim uslugama. Reći ću vam koje su to nadležnosti EBE. Riječ je o nadležnom tijelu Europskog bankovnog sektora. Oni također zadaju tehničke standarde za provedbu ključne tehničke regulative. Riječ je o jednoj od ključnih institucija koja regulira i nadzire financijski sektor. Također ona je meta lobista koji pripadaju financijskoj industriji. AFME konstantno, konstantno surađuje e, sa EBOM. U skladu sa etičkim pravilima i pravilnikom o osoblju donesena je odluka da se nametnu e, ograničenja kada je riječ o glavnim mjestima koje zauzimaju e, dužnosnici, te da se na njih primjenjuju određene restrikcije. E, buduće zaposlenje gospodina Farkaša ne čini se e, realističnim u smislu da bi on, da bi on počeo obnašati neku nebitnu funkciju. Dakle, nemoguće je zamisliti da se njegova nova funkcija ne bi oslanjala na njegovo prethodno radno mjesto. Ko bi, dakle, nadzirao ove restrikcije? Tu je restrikcija da se on ne može uključiti u zagovaranje i lobiranje u vezi sa EBOM, odnosno da ne, smije imati kontakt sa zaposlenicima EBA i to 24 e, mjeseca od kad je e, dao ostavku na svoje radno mjesto. Tko će to kontrolirati? Zbog toga tražimo reviziju ove odluke e, upravljačog odbora EBE. Nažalost, slučaj gospodina Farkaša nije ni prvi ni zadnji ovakav slučaj. Imamo dakle zapošljavanje bivših dužnosnika u privatnom sektoru što uzrokuje teškoće. Moramo se doista osigurati da ovo bude posljednji ovakav slučaj. Nadam se da je to tako. Roturajuća vrata gdje neko ulazi iz javnih institucija na glavna mjesta za donošenje odluka u privatnom sektoru, bilo da su to neka nadzorna tijela i tako dalje, podrivaju ne samo kredibilitet e, pojedinca koji je u to uključen, već kredibilitet cijele institucije i općenito podrivaju povjerenje koje građani imaju u javna tijela i povjerenje koje imaju u naše institucije. To je osnova naše demokracije. Stoga ne smijemo tolerirati da, da se e, kredibilitet institucija i agencija Europske unije na ovaj način narušava. Moramo paziti i uvjeriti se da na njih ne utječu privatni interes. Zbog svega navedenog tražimo od komisije da nam da prikaz, da nam da prikaz stanja kada je riječ o ovim postupanjima, ali također da donese usklađeni pravni okvir koji bi trebao uključiti mogućnost da se blokira ovakva vrsta transfera te da se predvidi jedno tranzicijsko razdoblje slučaj po slučaj. To treba popratiti odgovarajuća privremena naknada. Također tražimo od komisije da ocjeni Je li primjereno da agencije Europske unije same odluče za provedbu pravila o sprečavanju sukoba interesa kako se može osigurati dosljedna, dosljedna primjena pravila? Rezoluciju smo jednoglasno podržali u odboru ekonomiji. Nismo imali niti jedan glas protiv i niti jednog suzdržanog. Nadam se da je to jasan signal i da će plenarna sjednica također podržati ovu rezoluciju. Hvala vam. Prelazimo na Europsku komisiju. Riječ ima povjerenik Janez Lenarčić. Izvolite. Madam President. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Prije svega želim naglasiti da se u potpunosti slažem s vama kada je riječ o potrebi visokih etičkih standarda u Europskoj službi. Oni su vitalna komponenta koja omogućava e, procvat demokracije. To također znači da dužnosnici i agenti budu neovisni, objektivni i da odgovaraju građanima. potez gospodina Farkaša i Zebe, njegov prelazak u privatni sektor izaziva određenu zabrinutost. I u tom kontekstu vi ste postavili upit komisiji kada je riječ o politikama i pravnom okviru. Također ste istaknuli pitanje horizontalnog usklađivanja etičkog pravnog okvira diljem europskih institucija. Pravilnikom o osoblju te provedbena pravila koje je usvojila komisija primjenjuju se na sve europske agencije, osim u slučaju kada agencija usvoji vlastita postupovna pravila koja potom ocjenjuje Europska komisija. Dakle, agencija zadržava svoju neovisnost zato što je riječ o neovisnim, odnosno odvojenim pravnim tijelima. To znači da je agencija neovisno odgovorna za provedbu pravila za usklađivanje te za usvajanje pojedinačnih odluka kada je riječ o njihovim zaposlenicima. To se tiče i gospodina Farkaša. Odluka koja se tiče gospodina Farkaša je nešto što je donio odbor e, koji odlučuje o odlukama i o provedbama eventualnih restrikcija idućeg radnog mjesta. Riječ je o tijelu koje u ovom slučaju nadzire dakle rad kreditnih institucija u državama članicama. On će moći sudjelovati na sjednicama, ali neće imati pravo glasa. To, ta, takva organizacija je u pravilima. Organizacija poput EBE i poput svih drugih europskih institucija podlježe pravilniku o osoblju. Tu se nalaze sveobuhvatni etički okvir. Posljednja reforma pravilnika osoblju provedena je 2014. i tu smo se posebno pozabavili e, za radnim mjestima nakon prestanka javne funkcije. Dakle, mogući sukob interesa valja ocijeniti prilikom zapošljavanja, odnosno nakon odmora na vlastiti zahtjev. Tu se bavimo upravo pitanjima lobiranja i zagovaranja aktivnosti koje se mogu vršiti tijekom odmora na vlastiti zahtjev ili nakon isteka radnog ugovora. Što se tiče tih sljedećih radnih mjesta, analizom se bavimo po pojedinačnim slučajevima. Zabrane ili restrikcije se moraju obrazložiti, moraju biti proporcionalne. Za svaki slučaj moramo ocijeniti potrebu da se osigura integritet institucije, dakle možda putem privremenih ograničenja i s druge strane potrebe da se poštuju prava zaposlenika da nastavi sa radnim odnosom i da se zaposli gdje želi. To se nalazi u povelji temeljnih prava Europske unije. U tom kontekstu komisija je donijela provedbena pravila koji se redovno revidiraju, odnosno prispituju. Time se bavi moj parlamentu, time se bavi ombudsman i revizorski sud. Imali su također odluku o vanjskim aktivnostima i zadacima te radnim mjestima nakon obnašanja javne funkcije. Taj dokument je donesen 2019. godine. S ovim je također povezano pitanje transparentnosti. Od 2014. pravilnik o osoblju predviđa da svaka institucija mora na godišnjoj razini objavljivati podatke o provedbi restrikcija za menadžere koji su se eventualno uključili u aktivnosti lobiranja i to ako je to povezano e, sa predmetima kojima su se bavili u zadnje tri godine službe. Komisija upravo sad objavila svoje peto takvo izvješće. To je dio naših napora da se postigne veća transparentnost. To obuhvaća i sastanke povjerenika i svih koji se upisuju u registar transparentnosti i slično. Tijekom prošlih godina mi smo usko surađivali sa Uredom Europskog ombudsmana i to u sklopu njezinih e, istraga, gleda, bavili smo se fenomenom rotirajućih vrata. Kada je ona dovršila svoju drugu istragu u veljaču prošle, veljače prošle godine, ombudsman je potvrdio da komisija posjeduje visoke standarde kada su u pitanju etika i transparentnost, te je ohrabrila komisiju da nastavi na tom e, putu i da nastavi pružati primjer. U srpnju prošle godine Revizorski sud je objavio izvješće o etičkom okviru Europskog parlamenta, vijeća i Europske komisije. To izvješće je potvrdilo da u velikoj mjeri institucija koju je analiziralo ima visoke standarde te da je tu Europska komisija postignula značajan napredak. Novi kolegi i povjerenika znači novi zamah kada je riječ o nošenju sa izazovima koji su povezani sa ovim aktivnostima. U tom smislu potpredsjednica Jurova je dobila zadatak od predsjednice komisije da radi sa Europskim parlamentom i vijećem da se osnuje neovisno etičko tijelo koje će se baviti svim institucijama. Suradnja sa drugim europskim institucijama je u tom smislu od ključne važnosti kako bi ovo postala priča o uspjehu. Hvala vam. Prelazimo na govorniku ime klubova zastupnika. E, u prvi ima riječ zastupnik Ferber u ime kluba EPP. Hvala vam, dragi kolege, gospodine povjereniče. Imamo sukobe interesa do kojih e, dolazi stupanjem na dužnost najviših e, javnih tijela. To je nešto što narušava kredibilitet europskih institucija. Istovremeno, kako je već istaknuto, nije moguće nametnuti zabrane. I zbog toga, ukoliko želimo one na najvišim pozicijama primorati na neka ograničenja, onda valja predvidjeti sustav privremenih naknada. Međutim, tu već ulazimo u opasno područje. Ne možemo govoriti da agencije raspolažu vlastitim pravilima. Moramo razmišljati o zajedničkim pravilima za sve. I doista mi je žao da vijeće danas ne sudjeluje na ovoj raspravi, zato što bi trebali biti prisutni ukoliko želimo doći do zajedničkog e, sustava pravila. Istina je da ovdje treba e, postojati i nešto manevarskog prostora za agencije o kojoj je ovdje riječ. Nije moguće da oni sami donose vlastita pravila zato što je moguće da bi onda došlo do različitih obaveza vezano uz obnašanje različitih funkcija. Međutim, istina je, moramo prvo urediti pred svojim pragom, počistiti pred svojim pragom. Zato smo u tekst rezolucije uključili odredbu EPP-a da to treba vrijediti za sve europske institucije, pa i za Europski parlament. Imamo slučaj jednog zelenog zastupnika koji će od veljače odlučivati o obveznicama, riječ je o jednom britanskom građaninu i to pokazuje kaos koji trenutno vlada u ovom području. Hvala vam. U ime kluba SID, zastupnik Tang, izvolite, imate dvije minute. Hvala vam. Danas se jako dobro osjećam kao član parlamenta ova institucija se uhvatila u koštac sa činjenicama, sa, sa činjenicama i potrebom da zaštitimo pravila. Imamo pravila koja progovaraju o rotirajućim vratima. To nam je omogućilo da se borimo protiv postupaka koji štete našem zajedničkom interesu, ali bez primjedbe, bez primjene, bez provedbe. To je samo mrtvo slovo na papiru. Dobro je zato da parlament podsjeća EBU, podsjeća komisiju i podsjeća javnost da nećemo dozvoliti da se zanemare postojeća pravila. S ovom rezolucijom, šaljemo jasan podsjetnik da se blokira ovaj transfer gospodina Farkaša. Koliko se to ne napravi, mi ćemo mu zabraniti pristup parlamentu. Ali vidim ovdje jednu ljubavnu priču između Afme i Ebe. Kerry Scott je također imenovan. Moramo se baviti potencijalnim sukobima interesa u Europskoj uniji. I to započinje za dva tjedna koliko doista gospodin Farkaš preuzme svoju novu funkciju. Vjerujem da ćemo primijeniti pravila i da gospodin Farkaš, e, da ćemo mu ukinuti beđ za parlament. Bilo bi dobro da e, usvojite naš savjet i da gospodin Farkaš ne može, preuzeti takve funkcije u iduće dvije godine. Međutim, ovdje valja naglasiti jednu stvar. Nitko ovdje neće u ovoj cijeloj priči ispasti pozitivan lik. Ne smijemo stoga dozvoliti da se sumnja u našu snagu. Hvala vam u ime kluba Rinju, zastupnik Gari na tri minuta. Hvala vam. Tijekom financijske krize smo vidjeli da pretjerana bliskost regulatora i financijskog sektora može doista skupo stajati porezne obveznike. No govorimo o nekakvim nejasnim etičkim standardima, već o pravilima, propisima dok kojih je stalo poreznim obveznicima. Ukoliko oni koji donose pravila, koliko se sami ne drže pravila, zato što se nadaju da će se ponovo vratiti u financijski sektor, onda imamo pravila na snazi koja ne funkcioniraju i u takvom sustavu na koncu račun plaćaju porezni obveznici. Zbog toga je ovaj slučaj izuzetno važan i zato parlament šalje jasnu poruku. Čestitao bih e, kolegama iz četiriju glavnih klubova, zastupniku e, Tangu, predsjednici odbora Ekom, zastupnici Tinagli, što su donijeli na jednoglasnu rezoluciju u ime Europskog parlamenta. Mi ćemo nastaviti raditi na provedbi ovih ograničenja. Ovaj slučaj nadilaze ovo što o čemu govorimo, on izvrgava ruglu i komisiju i pravila, ignorira pravila, pravila se zaobila, šalje poruku da se to može. Zato parlament poduzima ovakvo djelovanje. Ovo za nas e, nisu nebitne stvari. Mi ćemo u budućnosti nadzirati provedbu pravilnik o osoblju, također ovo etičko tijelo koje ste predložili, to se čini kao dobra ideja. Dakle, sve što može pomoći sustavu da funkcionira i da se jasno odrede ograničenja i restrikcije. To će ići na dobrobit našeg gospodarstva, sugrađane naših poreznih obveznika. minju Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos pan Hvala za stupnik Sven Giegold ima riječ dvije i pol minute. Hvala gospođo predsjedateljice. Slučaj Adama Farkaša s je uzrokovao zbrku zbog toga što postoji važan sukob interesa kada druga čelna osoba bankarskog tijela napusti to tijelo kako bi izravno otišlo na sami vrh velikog bankarskog lobija i to potkopava povjerenje europskih građana u demokraciju I mislim da što se više europske institucije udaljavaju od lokalne razine demokracije, to mora biti viši etički standardi. Zbog toga je toliko važno da budemo transparentni vezano uz lobiste, pristup dokumentima. Ali što se tiče rotirajućih vrata između privatnih poslova i lobija te javnih pozicija, nažalost pravila nisu toliko kruta i zbog toga ih trebamo osnažiti. Trenutna pravila su loš vic, a isto se primjenjuje i na ograničenje nametnuta gospodinu Farkašu. Važno je da Europska komisija striktno promjenjuje pravilnik i o dužnosnicima i mislim da komisija nije bila dostatno dosljedna u primjeni pravila na osobe poput gospodina Farkaša zbog toga što ni svoje osoblje nije razmotrila. Vjerujem da je u Europskom parlamentu ovaj <clears throat> problem postoji za počinje već sa parlamentarnim asistentima. No ta pravila ne staju niti kada se radi o zastupnicima koji primaju dodatne prihode i ograničenja se tu ne provode. Dakle, mislim trebamo usvojiti pravila i primijeniti ih na same sebe, jer u izvješću govorimo o važnosti, odgovornosti, integriteta, dužnostnika Europske unije. Ali moji prijedlozi o zaustavljanju rotirajućih vrata što se tiče nas samih nisu prihvaćeni s previše entuzijazma. Zbog toga vjerujem da je važno da zatražimo od komisije odnosno nadzornog odbora da ponovno razmotri svoju odluku. Nova druga čelna osoba će također doći iz velikog bankarskog lobija, tako da ćemo morati ozbiljno razmotriti koliko ozbiljno oni ovo shvaćaju. Moramo se pobrinuti dakle da sve institucije pogledaju svoje vlastite standarde. Hvala vam u ime ideja. Zastupnik Kus. Hvala, gospođo predsjedateljice, kolege. Mnogo je već rečeno. Ne želim ponavljati stvari. Činjenice su jasne. Analiza situacije je također jasna i nešto se tu mora promijeniti. Mislim da ono što nije prihvatljivo i na to da tijelo o kojem se radi samo definira pravila. Mislim da same institucije, vijeće, parlament, komisija se moraju okupiti i moramo se pobrinuti da do ovakve situacije više ne dođe. Moramo dakle biti iskreni, postoji mnogo pravila što može koštati mnogo za provedbu. Gospodin Ferber je rekao da za to treba puno vremena i truda. No ukoliko ne pratimo situaciju, nećemo niti doći do rješenja problema. Mislim da moramo biti oprezni bez obzira događalo li se to u parlamentu ili drugim institucijama, moramo pratiti i preuzeti veću osobnu odgovornost u ovakvim situacijama. Hvala vam u ime Gue Zastupniku Zastupnik malo tri minute. Hvala. Mi podržavamo rezoluciju koju je parlament predložio i njegovo stajalište. Šteta što komisija nije ponudila rješenje. Ovo je bio slučaj za nekoliko povjerenika. Primjerice 2008. predsjednik komisije je rekao da je izuzetno važno uspostaviti ravnotežu financijskih institucija vezano uz zakonodavni proces i utjecaj na građane. I tadašnji predsjednik komisije, gospodin Barroso se zvao, je nakon toga preuzeo dužnost u Goldman Sachsu. Ovaj problem je endemske vrste i događa se u nekoliko europskih u više institucija, ali nažalost svaki puta kada dođe pred nas postaje sve gori. I to stoji za mnoga regulatorna tijela, uključujući Europski parlament. Odluke koje jeba usvojalo u slučaju gospodina Farkaša vrlo su nezgodne ograničenja da on ne bi trebao biti u kontaktu sa ljudima koji rade na drugim pozicijama određeno razdoblje i tome slično te odredbe o tome što smije, što ne smije raditi ili da svojim kolegama ne smije davati svoje kontakte telefonske ili primjerice ograničenja da ne smije koristiti informacije koje je prikupio tijekom osam godina u EBI u toj svojoj novoj lobističkoj ulozi kao što znamo, EBA je dakle središnje regulatorno tijelo i gospodin Farkas će moći koristiti te informacije, a plaća koju će primati je zapravo isplata koju će dobiti za te informacije koje ima. Znamo da načelo neovisnosti je nešto što je iznimno važno i to je okosnica demokratskih institucija. Zbog toga ne možemo samo dokono promatrati A što se EBE tiče, nju bi mogli u potpunosti preuzeti financijski interesi nekih drugih institucija. I to je ono s čime se suočavamo. Imamo odluku koju je donio predsjednik EBE, koja ima određene veze sa Santander bankom i ta neprekidna priča čini se da jednostavno neće doći kraju. Zbog toga je naša dužnost da djelujemo, a ono čemu danas raspravljamo je pravo da se sa regulatorne pozicije prijeđe u lobističku poziciju. Voljeli bismo da su oni koji rade u institucijama i zaštićeni. Hvala na pažnju. Zastupnik Fernandez u ime SID-a. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, povjereniče. Nedavna financijska kriza pokazala je da postoje određena siva područja gdje financijski sektor, nadzornici, regulatori, tijela vlasti razmijenju informacije, dijele iste prostore i rasprave i dijelili su ih na takav način da se neupitno utjecalo na određene odluke. A poimanje javnosti da javna tijela vlasti nisu toliko neovisna koliko bi trebala biti određenih interesnih grupacija je poimanje koje jednostavno narušava povjerenje u europski demokratski sustav. To je poimanje koje narušava povjerenje u Europu, u europski projekt i vrlo je važno u ovom slučaju da kom odbor AFED Ekon je jednoglasno usvojio niz preporuka kako bi se spriječila ovakva situacija rotirajućih vrata. Mi smatramo da nije ispravno da kolege iz nadzornih tijela koji su bili upravo ti koji donose odluke o tome mogu da njihovi kolege preuzeti određena radna mjesta – Jednostavno je potrebno neovisno tijelo koje se bavi ovim pitanjima i tijelima i može procijeniti potrebne kriterije. Tako je bilo moguće procijeniti sve čimbenike i uvjeriti građane u to da se stvari odvijaju na ispravan način te da se povrati povjerenje građana u europsku demokraciju i da postoji veća politička odgovornost. Hvala lijepo. U ime zelenih, zastupnik Karem, minuta i pol. To svi stalno govore, ali trebamo to konačno i napraviti. E, trebamo prestati sa lobijima različitih vrsta e, koji rade na mračan način i one u sjeni pokušavaju progurati njihove interese koji su različitih vrsta. Potrebno je više transparentnosti kako bismo se borili protiv tih mračnih snaga u sjeni. U Francuskoj primjerice vidimo kakva je situacija jer eh, u siječnju ove godine je Vijeće Europe donijelo izvješće u kojem govori da treba biti više transparentnosti između donositelja odluka i lobista kako bi građani zaista imali više povjerenja u institucije i to mi svi ovdje želimo. A mi se danas bavimo pitanjem gospodina Farkaša koji je nadzirao europski bankovni sustav. On ne bi smio postati od e, danas na sutra glavni direktor najvažnijeg financijskog lobija. Tako što se ne bi smjelo dogoditi, morali bismo odrediti dulje prijelazne periode e, za e, prelazak s jednog takvog mjesta na drugog i treba zabraniti da se tim ljudima da beđa ulazak u parlament. Kada se radi o tome da se e, proklamira želja da se brani e, opći interes, onda to treba pretvoriti u djelo. Hvala lijepo, ima ideja zastupnik Čoka. Jutros nemojte misliti da će se odjedan put E, situacija e, učiniti nepatvorenom e, u europskim institucijama jer postoji tu taj veliki utjecaj lobista, prelazak s jednog posla na drugi i različiti drugi problemi i to mi govorimo već godinama i građani na to ukazuju već godinama, međutim institucije se na to oglušuju. Što se tiče eh, monetarne unije, govori se kako je tu veliki utjecaj lobija i moramo se pitati gdje je to monetarna unija stvorila probleme. Mnoge su poduzeća eh, zatvorila vrata i e, mnogi su građani izgubili posao i to sve zbog lobista. Treba vidjeti tko je odgovoran za takva djela, tko je odgovoran za greške, ali naročito za ono predmijevanja kaznenih djela posljednjih godina. Hvala Alfred Santu i Mesideja jedna minuta. U eurozoni još uvijek se radi na regulativi kad kada sistema pokušaje pogreška. Uloga vrhunskih menadžera je ključna u postavljanju, interpretaciji, provedbi regulatornih tekstova. Na temelju toga nove administrativne strukture i prakse s vremenom će biti razvijene kao što je bankovna unija, unija tržišta kapitala. Složeni interesi su ovdje u pitanju nacionalni interesi, državni, privatni i uz takve složene pritiske, oni koji upravljaju i odlučuju o ovim regulatornim kretanjima moraju biti neutralni. Sve države, sudionici, javno, sami regulatori moraju dati uvjerenje da je to doista slučaj. A to u ovom slučaju nije tako. Neke kalkulacije nakon zapošljavanja i očekivanja mogu obojati način na koji se razvija sam regulatorni proces. Također, nakon zapošljavanja određene dužnosti, insajderske informacije mogu dati određene prednosti novom poslodavcu. No praksa rotirajućih vrata se i dalje tolerira. I dalje postoje pitanje rotirajućih vrata koje se kreću u krivom smjeru. Moramo razumjeti kako može doći do sukoba interesa zbog toga što se ljudi iz jednih pozicija prebacuju na druge i to je problem koji ne možemo ignorirati. Ne možemo tolerirati kontaminaciju regulatorne neutralnosti koja je eurozoni potrebna ukoliko se želi razvijati na odgovarajući način. Hvala. U ime zelenih zastupnik Pekša. Kolege, danas stojim kako bi se izjasnio protiv problema rotirajućih vrata između europskih institucija i privatnih lobističkih grupacija. Prečesto viši dužnosnici nas spuštaju svoje visoke pozicije kako bi iskorištavali insajderske informacije u kontekstu i na korist privatnog lobističkog sektora. Dok visoki dužnosnici već imaju obvezu iz obavijestiti o novim funkcijama koje planira preuzeti, to se prečesto ignorira. Sukob interesa te vrste je postao sustavni korijenski problem koji ima potencijal da dovede u pitanje naš integritet i ugled. Europske institucije trebali bi biti primjer visokih etičkih standarda kao i transparentnosti, i zbog toga pozivam komisiju da učini više kako bi se sprečili takvi sukobi interesa, a Europski revizorski sud kako bi razmotrio ovo pitanje i identificirao najbolje prakse. U listopadu komisija obećala revidirati regulativu o etičkim pitanjima vezano nakon zapošljavanja, nakon radnih mjesta dužnosnika i kako bih ponudio neka rješenja, zamolio bih četiri stvari. Prvo, harmonizirani pravni okvir koji bi bio primjenjiv u smislu istih etičkih standarda na europskoj nacionalnoj razini. Drugo, uspostavu neavisnog etičkog tijela za istragu svih problematičnih slučajeva. Treće, obvezni 12-mjesečni razdoblje hlađenja za bivše više dužnosnike – i konačno, kako bismo maksimalnu transparentnost naših javnih institucija postigli, izjave o sukobima interesa se moraju online objavljivati kako bi bile pristupačne svim građanima. Hvala. Hvala puno. U ime ideja Maksimilijan Krah, jedna minuta. Gospođo predsjedateljice, dragi kolege, Ovdje smo u jednoj dilemi gdje s jedne strane imamo razne zadrške vezano uz prelazak iz javnih pozicija u privatni sektor i ljudi su s pravom ogorčeni. No s druge strane, trebaju nam talentirane osobe iz ovog sektora kako bi, privatnog sektora kako bi svoju stručnost dovele u javni sektor. I ljudi moraju znati da to nije, da tako neće biti zatočeno i za uvijek i da nakon te javne službe za njih postoji mogućnost da se vrate u privatni sektor i onda potraže zaposlenje. Ovakvi problemi su <clears throat> neizbježni, takva se situacija ne može riješiti pretjeranom regulacijom, jer time bismo odbili te talentirane ljude i sami bi sebi nanijeli štetu. Kao što je gospodin Krus rekao, iz tog razloga moramo se pozabaviti slučajevima zlouporaba i djelovati što se tiče ovog slučaja, ali bez stvaranja dodatne birokracije. Hvala zastupnice Grapini u ime SID-a. Hvala lijepa, povjereniče. E, opet vodimo ovu raspravu. Nije ovo prvi puta da govorimo o sukobu interesa i načinu da se isti spriječi. Prošle godine, 24. listopada, vodili smo raspravu. Povjerenik nam je tada rekao da jest da je točno da se pravni okviri moraju revidirati, da se sve to mora uskladiti i da moramo se pobrinuti da pravila takve vrste trebaju biti jednaka u svim institucijama. Međutim, u međuvremenu parlament nije učinio ništa konkretno. A što se tiče financijskih tržišta u Europi i unutarnjeg tržišta moram reći da mi nije jasno da je komisija odlučila e, se ponašati ravnodušno prema sukobima interesa i ne vidim kako povjerenik e, može reći da će se nakon završetka mandata provjeravati sukobi interesa. To je prekasno, treba djelovati ranije a što se tiče eh, slučaja Farkaš, za slučaj da postoji sukob interesa ne treba dobiti to mjesto. Zastupnik Bald je na ime Europske institucije bi trebale spriječiti prijevare eh, kršenja eh, prava od strane dužnosnika. Ono što što eh, nas ovdje zaista brine jest eh, činjenica da je gospodin Farkaš prešao s jednog značajnog mjesta na drugo gdje može utjecati na donošenje odluka i na političare. Treba dakle nešto napraviti, a u interesu kako komisije tako i parlamenta jest da otkriju takve slučajeve i da ih spriječe. E, želim postaviti pitanje komisiji namjerava li ona e, nadzirati rad e, Europskog bankovnog tijela i možemo li računati na to da se ovaj slučaj neće tek tako zaboraviti? Hvala sada spontano i javno za riječ. Najprije gospodin Tran Bosesku, na jednu minutu. Gospodin Bosesku nije ovdje, a ne tu je, izvolite. E, hvala. Po pitanju sukoba interesa moram reći da se radi o najvažnijem i najznačajnijem e, žarištu prijevara u europskom sustavu. Pitanje sukoba interesa vrlo je važan. Nažalost, sukob interesa različito se tumači u različitim dijelovima Europske unije. Nedostatak kriterija, i to strogih kriterija, e, za reguliranje sukoba interesa je zapravo to gdje vidimo razliku između pojedinih država članica. Neke države članice e, pomno prate da ne dođe do sukova interesa, dok u drugim zemljama je zakonodavstvo manje strogo. E, taj problem e, se nalazi kako na državnoj administrativnoj razini, tako i u lokalnim upravama. Trebali bismo stoga imati pravila koje će biti jedinstvena za sve države članice i za sve sektore kad se radi o sukobu interesa, jer to je izvor korupcije u Europskoj uniji. E, Bogdan na jednu minutu. Eh, hvala lijepa. Ne mogu sada dati e, odgovor odmah, E, na ovo pitanje. Međutim, e, znamo da sada e, u Europi ćemo imati jedan svojevrstan New Deal i za to će se izdvojiti nova sredstva. Ja sam u radnoj skupini koja se time bavi i ustanovio sam koliko su lobisti za to zainteresirani, a financijska tržišta također. I mislim da moramo lučiti tko radi na zakonodavnom procesu, tko je s jedne strane, a s druge strane oni koji će kasnije postati savjetnici pojedinih poduzeća e, koje će dobivati sredstva iz financijskih fondova, a, ti financijska, a tu će financijska sredstva biti ogromna. I zato treba paziti da ne dođe do prevara. Hvala. A sada riječ ima gospodin Lenarčić u ime komisije. E, predsjedavajuća, zastupnici, saslušao sam vas <clears throat> vrlo pažljivo dok ste raspravljali o ovoj e, važnoj temi. Prije svega, komisija nije ravnoduša za moguće e, sukobe interesa i niti ovaj konkretan slučaj niti bilo koji drugi slučaj sukoba interesa ne uzimamo olako. Nije na komisiji da utječe na odluke koje donosi neovisno tijelo poput nadzornog odbora EBE. E. Međutim, dat ću nekoliko komentara u svjetlu onoga što ste malo prije rekli. Što se tiče komisije e, e, i e, upravljačkog tijela, dakle nadzornog odbora, tu komisija nema glasačka prava. Ali bilo bi potrebno što je prije moguće donijeti ograničenja. Jer doista u ovom slučaju ustanovljeno je da se radi o sukobu interesa. Nadzorni odbor pomno je proučio ovo pitanje i ustanovilo se da se e, sukobom interesa e, može da ga se može regulirati tako što će se donijeti, dodati nove, e, nova pravila, dulje prijelazno razdoblje, zabrana stupanja u kontakt s lobistima i s onima iz bivšeg, bivših kolega. To je dvostruko prijelazno razdoblje u odnosu na e, prethodno, međutim, za to treba vremena. I e, nadzorni odbor e, dakle radi na tome. Postavljeno je još jedno važno pitanje. Tko bi nadzirao i pratio provedbu tih odluka? Odluga nadzornog odbora EBE uključuje i odredbu o provedbi, a e, ograničenja koja će se nametnuti objavit će se djelatnicima EB. i oni će predsjedniku te skupine tog odbora e, morati podnijeti izvještaj za bilo kakav kontakt između gospodina Farkaša i EBE. I Dakle, svake godine treba e, objavljivati popis lobista. Gospodin e, Farkaš kao bilo koji sadašnji ili bivši djelatnik e, je vezan poslovnikom i može se protiv njega pokrenuti stegovni postupak za slučaj da prekrši poslovnik kako dok je tamo radio ili nakon odlaska iz EBE. Za slučaj takvog stegovnog postupka gospodinu Farkašu e, mogle bi se e, izreći stegovne mjere e, sukladno poslovniku. Dakle, nije sve prepušteno slučaju, postoje odredbe i pravila koja su tu kako bi se ta ograničenja ispravno primjenjivala. Zaključno moram reći da komisija pokušava osigurati da e, u cijeloj Europskoj uniji ima e, jednaka pravila putem e, usklađenog zakonskog okvira. Međutim, na nadzornom odboru je da ga primjenjuje tako što će na neovisan način donositi odluke sukladno e, kako svojim e, pravilima o utemeljenju, e, tako i pravilima poslovnika za djelatnike. I za kraj moram još dodati da komisija uvijek pokušava primjenjivati e, etičke okvire, etički kodeks koji se stalno revidira. Mi e, tražimo da se uspostavi dakle neovisno tijelo e, za kao kodeks ponašanja i mi ćemo i dalje butno brati situaciju u ovom procesu. Hvala lijepa povjereniče. Ovim zaključujem raspravu. Zaprimila sam i jedan prijedlog rezolucije koji će, o kojem će se danas glasati. Prelazimo sad na sljedeću točku dnevnog reda, a to je rasprava o slučajima kršenja ljudskih prava, demokracije i pravne države. Prva rasprava bit će posvećena Burundiju i to slobodi govora. Podsjećam vas da se možete javiti za riječ, možete E, uputiti i plavi karton, bilo tradicionalno ili elektroničkim putem, a na ulazu u vijećnicu nalaze se strojevi gdje možete zatražiti elektronički putem e, da e, uzmete riječ sada gospođa Eli Šanca na dvije minute. Burundi je prekrasna zemlja koja je nažalost imala puno previše tragedija. E, jedno je povjerenstvo ustanovilo više od 45 maso, tisuća masovnih grobnica i e, gdje su nađene veliki brojevi žrtava. E, zbog toga je više nego li važno da u toj zemlji se e, vrijedi e, demokratska pravila. Ali e, tamo se krši sloboda govora jer je državni odvjetnik Burundija zatražio 15 godina zatvora za četiri novinara i njihovog vozača koji ih je jednostavno vozio uhićeni su u listopadu kada su e, pokrivali kao novinari sukobe između pobunjenika i snaga e, e, državnih snaga. Međutim, oni nisu prvi koji su se našli u toj situaciji. 2016. godine u srpnju nestao je još jedan novinar i nije se više za njih čulo. 2015. godine još jedan novinar, e, supruga i dvoje djece e, ubijeni su u e, njihovoj kući u Buđimburi. I još jedan je novinar osuđen na 32 godine zatvora, a i drugi se tako osuđuju. Tražimo od vlade Burundija da odmah i bezuvjetno pusti na slobodu novinare i druge aktiviste. Pozdravljam činjenicu da je predsjednik Burundija rekao da se neće ponovno kandidirati na predsjedničkim izborima. Međutim, potrebno je još mnogo toga učiniti i to značajno kako bi se poboljšala situacija s ljudskim pravima u Burundiju. Tražim od vlade u Burundiju da zaista nešto učini da se e, ta situacija promijeni. Hvala. A sada jedan od autora e, rezolucije, gospođa Ana Fatiga ima riječ na jednu minutu. Burunda je jedna od najsiromašnijih država na svijetu. A naš vrlo detaljan prijedlog e, zajedničke rezolucije e, pomno e, navodi što se sve događalo u razdobljima prije izbora. Situacija novinara i aktivista na području ljudskih prava zaista je jako loša. Ne možemo pretpostaviti da će izbori biti slobodni ako ti ljudi ne mogu e, predočiti istinske i pouzdane informacije javnosti. Zahvaljujem kolegama na jako dobrom tekstu rezolucije. Hvala. E, puno hvala. Riječ e, sada ima gospođa Marija Arena na dvije minute. Politička kriza u Burundiju ima skatastrofalan katastrofalan učinak na stanovništvo Burundije. E, kako njihova ekonomska prava, tako i njihova temeljna prava su od 2015. godine u potpunosti povrijeđena. E, mnoge ljude se e, potaklo da odu u azil, našli su se u zatvorima, a ponekad su i smaknuti. I Sloboda medija i druge slobode sve manje postoje u toj zemlji. 24. E, listopada ove godine četiri novinara iz skupine Juaku kao i njihov vozač uhićeni su i optuženi za kršenje državne sigurnosti. Još jedan novinar e, nestao je u srpnju 2016. godine. S druge e, strane, da e, država također ne štiti svoje građane. Protivimo se ovakvim E, hapšenjima i tražimo da se ovih četvero novinara e, i njihov vozač odmah puste na slobodu. Pozivamo također Afričku uniju da u Burundi pošalje promatrače koji rade na pitanjima ljudskih prava, a e, također da se kazneno gone osobe za koje se sumnja da su počinile zločine u i protiv e, ljudskih prava. Tražimo dakle također da e, dođu promatrači na suđenja novinara i aktivista ljudskih prava. A isto tako tražimo da se ciljane sankcije protiv Burundija i dalje nastave. Ne smije ih se sada ukinuti, to bi bilo katastrofalno za Burundi. Hvala lijepa, a sada riječ ima gospođa Vilanueva Ruizna, dvije i pol minute. Hvala. Svjedočimo fenomenu koji se sve više širi u svijetu sa različitim očitovanjima ovisno o državama. Zakoni e, su tu i kojima se spriječavaju prosvjedi ekstremna desnica poziva na mržnju u drugim državama e, pojedini branitelji ljudskih prava e, su e, jednostavno žrtve represije a pogledajmo kakva je situacija na bliskom istoku u africi u Burundiju je situacija sve gora u protekle četiri godine i e, vidimo da se tamo sve manje poštuju temeljna prava i slobode. Bezuvjetno tražim da se svi e, e, zatvorenici oslobode oni koji su jednostavno izražavali svoje mišljenje. Potrebno je dakle da djelujemo kako bismo zaštitili slobodu govora. naročito kada se radi o osobama koji su članovi nevladinih organizacija. E, potrebno je poštovati povelju o ljudskim pravima jer to je zaista uvjet preduvjet za odnose s tim zemljama. Međutim, Europa se nedovoljno aktivirala u tom smislu. Europa se mora zapitati kakvu ulogu želi igrati na međunarodnoj sceni. Europa treba djelovati i pokazati da želi braniti mir e, kad se radi o Burundiju i e, kad se radi o e, preporukama Ujedinjenih naroda e, treba učiniti e, mnogo toga kako bi susjedne zemlje mogle prihvatiti izbjeglice, a treba tražiti da Burundi poštuje međunarodne norme. Odnosi između Burundi i Afrike e, i Europe i Afrike su uvijek bili vrlo složeni i sada je E, došao trenutak da krenemo raditi temeljem e, vanjskih politika e, odnose dakle s afričkim zemljama kako bi se poštovala prava. Hvala. Sada gospođa Arba Kokalari na dvije minute. Hvala. Sloboda govora i slobodni mediji preduvjet su za e, slobodno društvo. Velik broj nas je govorio o tome e, koliko je to važno. U svjetskim medijima u svjetskoj situaciji vidimo da se sloboda medija ne poštuje na mnogim mjestima. I ljudi su izloženi velikom pritisku. I ima jako puno nasilja. Medije sve više eh, kontroliraju i tako su u listopadu u Burundiju uhićena četiri novinara i njihov vozač jednostavno zato što su radili svoj posao. Situacija s novinarima nije dobra u mnogim zemljama u svijetu, prema tome moramo djelovati, izvršiti politički pritisak na Burundi kako bi e, Burundi se bavio svojim, e, ispunio međunarodne obveze i e, odmah pustio na slobodu te novinare. Moramo ojačati s naše strane potporu za civilno društvo i e, moramo također nametnuti sankcije onima koji krše ljudska prava. To je odgovornost koja leži na nama. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Jan Kristof Ojten. Hvala vam. Ove godine će se u Burundiju održati izbori i tada se situacija tamo pogoršava kao što vidimo. U toj zemlji već niz godina prevladava napetost, krše se ljudska prava, uhićuju se izvode pred sud, aktivisti za zaštitu ljudskih prava, novinari, oporbenjaci, nekada ih se čas čak ubija. Ne možemo na to samo gledati. Ova situacija je izuzetno zabrinjavajuća, to su malo čas istaknuli moji kolege, te neću ponoviti imena žrtava, ali e, pridružujem se njihovim zahtjevima da se e, ovi ljudi smjesta oslobode, da se odbace optužnice, da ih se bezuvjetno oslobodi. To je ono što ovdje moramo jasno i glasno poručiti Burundiju. Imati različito mišljenje, kritizirati, štititi ljudska prava ne može biti zločin. To moramo štititi i to Europski parlament mora štititi. Zbog toga tražimo od Burundija da oslobodi ove ljude, oni nisu napravili ništa loše. Moramo također izvršiti pritisak na tamošnje vlasti, tu moramo imati potporu međunarodne zajednice koja također treba vršiti pritisak na tamošnju vlast. Vlasti u Burundiju moraju osigurati poštovanje ljudskih prava, slobodu izražavanja, i moraju se osigurati da se u svibnju održe slobodni izbori. Hvala vam. Sada prelazimo na ostale govornike. Riječ ima zastupnika Kelly u ime kluba EPP. Hvala vam. Evo, ponovno govorimo o Burundiju. Već smo se bavili ovom zemljom. To je žalosna priča. Mediji nisu slobodni. Te je dobro da se nastavljamo baviti ovom zemljom. Zadnje predsjedničke izbore u toj zemlji je bojkotirala oporba. Također krši se i to neprestano sloboda izražavanja 2018. i 19. vidimo sve veće zlostavljanje novinara od strane burundijskih vlasti, ne daju im se licence za, za, rast, ne da, za rad, ne da se licenca čak ni poznatim operaterima kao što je primjerice BBC. Kada je riječ o e, pokazatelju World Press Freedom, ova zemlja se nalazi na 159. od 180 mjesta. To doista mnogo govori o situaciji. Predsjednički parlamentarni lokalni izbori se održavaju 2020 godine u listopadu prošle godine policija je uhitila četiri novinara zbog ugrožavanja unutarnje sigurnosti. Zato je važno da Evropska unija i naš visoki predstavnik smjesta poduzmu korake i da se uključe u zaštitu ovih ljudi pred sudom. Također moramo surađivati sa istočnoafričkom zajednicom te zaštititi stanovništvo Burundija. Mislim da se situacija može samo poboljšati od, u odnosu na trenutno stanje. Hvala vam. U ime kluba SID. Riječ ima zastupnica Santos. Izvolite. Proše o mikrofonu. Molim vas da uključite mikrofon, kaže predsjedateljica. No. A liberdade de expressão no Burundi tem sido alvo... Sloboda izražavanja je izložena napadima u Burundiju. Novinari se tamo zatvaraju. Evo, spomenuli smo slučaj iz 2019. Četvero novinara uhičeno zajedno sa njihovim vozačem. To je samo jedan primjer temeljnog, kršenja temeljnih prava u toj zemlji. I povjerenstvo UN-a je ukazalo na ova ozbiljna kršenja ljudskih prava u toj zemlji sprječava se sloboda izražavanja, imamo ovdje proizvoljna zatvaranja, mučenja. U to se sve spominje u izvješćima i Europske unije i UN-a vlada opća klima nekažnjenosti. Krši se sloboda izražavanja, njome se posebno danas bavimo. To je samo jedan primjer e, klime koja vlada u toj zemlji. potom e, novinari su također uhićeni na kraju 2019. E, godine. Novinari Kamikazi, Dirubuze, Mpozenzija i Harerimana. To je također slučaj kršenja ljudskih prava. Hvala vam. Za klub Renew zastupnica Čaranzova. Hvala vam. Burundi je izložen brojnim krizama tijekom prošlih pet godina. Oporbenjaci nestaju, muči ih se i ubija. Novinare se zlostavlja i proizvoljno uhićuje. Prevladava nekažnjenost za počinitelje ovih kaznenih djela. Tisuće burundijskih izbjeglica bježe i tu bježe pred nasiljem i humanitarnom krizom. Situacija je već jako ozbiljna. Ove godine se održavaju predsjednički izbori i to može značiti dodatnu nestabilnost i možda čak i nasilje. Ljudi se pridružuju na oporbenim skupinama. Vlada mora nešto poduzeti, to već sada. Mora zaštititi svoj narod i zaštititi njihova prava kako situacija ne bi nadalje eskalirala. Moraju osloboditi uhićene novinare i ne mora prestati cenzurirati društvo. Mora se poštovati i provoditi vladavina prava, mora se štititi demokracija. U suprotnom će se situacija nastaviti pogoršavati. I u ovom kontekstu Europska unija nema drugog izbora nego dokinuti financijsku pomoć tamošnjoj vladi. Ali ne smijemo izdati narod Burundija. Moramo pojačati suradnju kako bismo im pomogli u nošenju sa humanitarnom krizom. Također moramo biti spremni i pružiti im pomoć u organizaciji mirnog, mirnih izbora. Hvala vam za klub Vele, zelenih zastupnica Kunke jedna minuta jag är tacksam över att vi folkvalda i eu uppmärksammar situationen. hvala vam. unutar Evropske unije skrećemo pažnju na situaciju u burundiju. ne želimo da se o ovom problemu ne govori. naime u toj zemlji se novinari provode i to se novinari maltretiraju i to mora prestati. Moraju osloboditi svakog novinara. Možemo iskoristiti instrumente koji su nam na raspolaganju, mehanizme Europske unije, kako bi u tome uspjeli. I zato pozivamo sve države članice Europske unije da podrže tamošnje organizacije novinara, organizacije žena u Burundiju te aktiviste koji štite ljudska prava. Također, doista treba primjenjivati sporazum iz Aruše. Moramo podržavati i potpomagati razvoj dijaloga. Hvala vam u ime kluba ECR, zastupnik Čarnecki. Izvolite, imate jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Ja sam posjetio Burundi Posjetio sam i susjedne zemlje, poput Ruande, Tanzaniju, te Kongo. Zato mislim da jako dobro poznajem situaciju u toj zemlji. Riječ je o zemlji koja ima jako dugu povijest. Ona je jako rano postala kraljevina, a potom ju je kolonizirala Belgija. Mislim da je pozitivno da danas razgovaramo o stanju u toj zemlji, da tražimo da se oslobode e, novinari, tražimo da se u svibnju održe slobodni izbori, međutim želim još nešto istaknuti vezano uz ovo pitanje. postoje mehanizmi kojima možemo izvršiti pritisak na tu zemlju, a riječ je o ukidanju pomoći za one zemlje u kojima ne postoji vladavina prava. Hvala vam. Zastupnik Kastaldo, izvolite. Na sali. V takim razie v takim razie pan Karl. Nema ga, dakle prelazimo na zastupnika Zorinja. Izvolite, imate jednu minutu. Burundi pa Hvala vam. Vidimo što se događa u Burundiju. To znači da moramo u toj zemlji poslati jako snažnu poruku kada je riječ o zaštiti ljudskih prava i slobodi izražavanja. Također u tome imamo potporu Ujedinjenih naroda. Moramo podržati tamošnje nevladine organizacije. Sloboda izražavanja je od izuzetno velike važnosti. Nažalost, vidimo što se događa sa službenim diskursom. Vidimo da se velik broj novinara zatvara ili se spriječava u obavljanju posla. Ove godine će se održati izbori, moramo se zalagati za organizaciju slobodnih izbora u toj zemlji i moramo djelovati kroz naša diplomatska predstavništva na terenu. To uključuje i predstavnike Europske službe za vanjsko djelovanje. Moramo vidjeti što možemo učiniti kako bismo kaznili ovo stalno i neprekidno kršenje ljudskih prava u toj zemlji. Potrebno je da se u toj zemlji zadrži socijalni mir i da se nastavi borba protiv siromaštva. Hvala vam. Zastupnik Phil Hvala vam. Narod Burundija nastavlja, nastavlja patiti zbog kršenja ljudskih prava. Izvješće UN-a iz rujna prošle godine je pokazao da policija, tajne službe te omladinske organizacije, glavne stranke, da su oni odgovorni za ubijanja, nasumična uhićenja, mučenja, dakle i oporbenjaka i njihovih e, obitelji. Sloboda izražavanja ne postoji u Burundiju. Ukinuta dozvola za BBC, vlasti u Burundiju su ukinule licencu je novinarskoj kući i spriječavaju lokalne novine da daju podatke BBC-u. Tri djevojčice su uhićene zato što su razradile karikaturu predsjednika. Onda su one kasnije puštene na slobodu, ali jasno poručeno da će se u buduće takvo ponašanje kažnjavati. Potom uhićuju se novinari, uhićeni su novinari i njihov vozač njima prijeti 15 godina zatvorske kazne samo zato što su obavljali svoj posao. Moramo izvršiti pritisak na burundijske vlasti da oslobode te novinare, da prestanu proganjati neovisne medije i predstavnike oporbe, te da omoguće slobodu izražavanja. Burundi je potpisnica međunarodnih konvencija o građanskim pravima. Tu treba zbog toga zaštititi i slobodu izražavanja. To je ključno u organizaciji skorašnjih predsjedničkih izbora. Bardzo dziękuję panie pan poseł Gil. Czas wystąpienia. Hvala. Riječ ima zastupnik Gil. Izvolite. Hvala. Evo nas ovdje u Europskom parlamentu u Strasburgu i raspravljamo o slobodi izražavanja u Burundiju a zbog pravila koje je nametnuo ovaj parlament ovog tjedna, ja više nisam slobodan izražavati se i ne mogu imati ovdje svoju nacionalnu zastavu. Za zbilja držite predavanja drugim zemljama o njihovoj slobodi izražavanja kada vi nijećete pravo našim kolegama da s ponosom prikazuju svoju nacionalnu zastavu. Čega se zapravo bojite? Da, pomozite im da e, srede stvari u svojoj zemlji, ali prvo vi sredite stvari ovdje. Mi odlazimo i nosimo s nama našu zastavu. I prestanite biti licemjerni i dozvolite kolegama zastupnicima ovdje da se slobodno izražavaju da izražavaju svoj identitet pokazivanjem svoje nacionalne zastave u vječnici. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Nina Gil. Hvala vam. Evo, doista mi je mučno sada govoriti nakon ovog izlaganja. Ali se želim koncentrirati na Burundi i slučaj zatvorenih e, novinara koji su uhićeni u listopadu, oni su radili svoj posao, oni su provodili istragu i sada im prijeti 15 godina zatvora. Oni su optuženi da ugrožavaju unutarnju sigurnost. Međutim, ovi napadi na slobodu medija služe tome da bi se spriječilo da svijet dozna za ozbiljno kršenje ljudskih prava do dolazi u Burundiju. I zato imam pitanje za komisiju. Što će Europska služba za vanjsko djelovanje poduzeti da izvrši pritisak na vladu, da se ovi ljudi oslobode? Kako će iskoristiti, iskoristiti uh, instrumente na raspolaganju kao što su uh, sredstva iz Europskog fonda za razvoj koja treba biti upućena u toj zemlji? Približavaju se predsjednički izbori. Kako ćete se osigurati da tamošnji predsjednik zaštiti ono što je ostalo od slobode izražavanja u toj zemlji te da se tamo održe slobodne izbore? Ovo je možda moj posljednji govor na plenarnoj sjednici. Doista bila čast govoriti u ime onih, u ime ranjivih skupina. Ja sam govorila protiv kršenja ljudskih prava diljem svijeta. Hvala vam. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Balt. Izvolite. Pani przewodnicząca, wolność słowa jest wartością niekwestionowaną. Dame i gospodo, sloboda izražavanja je izuzetno velika vrijednost. To je vrijednost koja je povezana sa demokracijom, koja je važna za poznavanje istine. Njome se garantira autonomija pojedinca te temeljne ljudska prava. Nažalost, vlasti Burundija spriječavaju slobodu izražavanja, manipuliraju javnim mnjenjem sprječavaju širenje informacija izvan te zemlje. Tko to radi, njega se muči, zatvara ili čak ubija. Nema poštivanja prava pojedinaca u toj zemlji, nema demokracije u toj zemlji. Demokracija je nešto što je izuzetno krhko. Europski parlament i Europska komisija bi trebala, trebali nadzirati situaciju u toj zemlji, naročito prije izbora, kako ne bi došlo do manipulacija tijekom izbora. Hvala vam. Hvala. Dajem riječ zastupniku Kastaldu. Izvolite. Hvala vam. 2020. bi mogla biti godina velikih promjena za Burundi. 20. svibnja bi se konačno trebali održati predsjednički izbori u toj zemlji. Nalazimo se u strašnom razdoblju koje je započelo još 2015. godine. Tamo se krše ljudska prava. Predsjednik je sam počinio kaznena djela kako bi ostao na vlasti protiv volje naroda. Ugušio je prosvjede, ljudi se zatvaraju, oporbenjaci se ubijaju. Od 1. E, svibnja 2019. je započela sezona političkih ubojstava ubijanje promatrača u toj zemlji političkih aktivista, zatvara se sloboda medija, velik broj neovisnih novinara je izložen zlostavljanju. Izražavam zabrinutost zbog ovakvog razvoja situacije. To je nasilni režim i to se zasigurno će se teško promijeniti pred organizaciju izbora? Kako omogućiti sudjelovanje oporbe na izborima? Kako omogućiti djelovanje novinara? U toj zemlji je potrebno donijeti dugoročno rješenje, međutim tamošnja vlast ne želi poštivati međunarodne sporazume, pa ni sam ustav te zemlje. Spriječava također sve postupke mirenja u toj zemlji. Zbog toga se mora čuti glas Evropske unije. Moramo tražiti poštivanje međunarodnih sporazuma, te sporazuma iz Kotonua, naročito odredbe vezane uz kršenje ljudskih prava. Proszę zaužiti sluhavki. Če pan przyjmie pytanie v ramach niebieskiej karty? Tak. Pan... Prihvaćate li plavi karton? Ako se slažete. Gospodin Sokol. Hvala puno, dragi kolega. Spomenuli ste probleme u Burundiju, to nije jedina zemlja gdje se takve stvari događaju, osobito u Africi. Mnogo raspravljamo o ovim stvarima u parlamentu. Na što iskreno mislite, što Europska unija može učiniti kako bi doista utjecala na probleme u tim zemljama? Znate da imamo razvojnu pomoć i tome slično, ali do koje mjere mislite da Europska unija može doista pronaći jednačen glas kako bi utjecala na pitanja ovakva na globalnoj razini? Hvala. Hvala lijepo. Izvolite, zastupnika Staldo. Hvala puno na ovom važnom pitanju. E, dragi kolega, prije svega, rekao bih istina, nije to jedina zemlja, ali iz tog razloga je i važnije sada nego ikada da poštujemo klauzule o ljudskim pravilima i sporazume iz Kotonua koji nikada nije učinkovito bio primijenjen i moramo također baviti se ne samo primjerice obustavom naših fondova, već promjenom ciljnih sankcija naspram onih koji su odgovorni za sve zločine. Dakle, ovdje govorimo o prikrivenom genocidu u Burundi, još uvijek postoji sukob između Tucija i Hutua u zemlji. Situacija je bila slična u Ruandi. Dakle, moramo svu prevagu iskoristiti kako bismo došli do jedinog stališta europskih zemalja. Ne možemo dopustiti da neke od naših državih članica iza zatvorenih vrata pregovaraju ne poštujući službeni stav visokog predstavnika i Europske unije. Hvala. Hvala vam lijepo. Imam tri zahtjeva za javljenjem za riječ u Catch Zastupnik Pospišil, prvi jedna minuta. Hvala. Dakle, slažem se sa kolegama da je situacija u Burundiju kritična i zahvaljujem autorima rezolucije pogotovo s obzirom na to koliko je situacija ozbiljna. Za šest mjeseci oni će imati opće izbore, predsjedničke izbore u zemlji, tako da povjereniče molimo da upotrebite sve instrumente koje imate na raspolaganju, kako gospodarske, tako diplomatske, i da se pobrinemo da se ovi izbori provedu pošteno. E, lijepo je baviti se ovim temama, no naš konačni cilj mora biti pobrinuti se da izbori u svibnju se mogu odvesti na jedan, odvijati na demokratski način. Ako trenutni predsjednik ne želi više kandidirati se, može to učiniti, no ne može doći do kršenja Ustava Borundije i moramo se pobrinuti da se demokratski izbori mogu držati. Dobro, hvala. Ne vidim sljedećeg govornika koji se javio. Izvolite. Zastupnik Tomak. Smatram da je jako dobro da u Europskom parlamentu vodimo rasprave o e, slobodi govora, o temeljnim slobodama u zemljama gdje se ta e, prava ne poštuju. Jer milijuni ljudi s puno nade upiru oči u Europsku uniju. E, mi smo oni koji branimo ta prava, a utemeljitelji Europske unije upravo su na tim temeljnim pravima izgradili Europsku uniju. Novinari moraju profesionalno moći raditi u zemljama gdje je demokracija vrlo krhka. I e, naša služba za vanjsko djelovanje morala bi više se uključiti E, u sva ta pitanja jer u velikom broju država u svijetu ljudi gledaju u nas kao što gledaju Burundiju. A sada Juan Fernando López Aguilar. Hvala. Dakle, prošlih mjesec imao sam čast sudjelovati samitu ACPEU u Ruandi i tada smo raspravili budućnost odnosa Europske unije sa afričkim zemljama i to u razdoblju nakon sporazuma iz Kotonua. <clears throat> Upravo u to doba parlament i komisija su odlučili da Burundi, zemlja susjedna Ruandi, koji koja je 90-ih strašan genocid prošla, da je zaključeno da se 96. članak sporazuma iz Kotonua krši i zbog nasilnog ustanka u Burundiju. Znamo da je Burundi jedna od najsiromašnijih zemalja u svijetu i preko od 50% stanovništva ovisi o vanjskoj pomoći. Dakle, između 90 i 160 milijuna e, su povećana sredstva za pomoć a mi isto tako moramo plan provesti za opće i predsjedničke izbore do kojih dolazi kako bismo se pobrinuli da ne dođe do sustavne represije novinara i političke opozicije. Dakle, moramo izbjeći sve oblike kršenja ljudskih prava. Hvala. Hvala. U ime komisije e, povjerenik Lenarčić. Hvala poštovani zastupnici. Dijelim vaše brigu o situaciji u Burundiju. Podsjećam da prošlog prosinca vijeće je potvrdilo potrebu da se e, prema 96. članku sporazuma s Kotonua određene aktivnosti povedu protiv Burundija. Europska unija vjeruje da bi kriza u Burundiju trebala ostati visoko na listi međunarodnih prioriteta i nastavit ćemo surađivati s partnerima u UN-u, Afričkoj uniji i regionalnim organizacijama afričkim. Postoje znakovi da bi se tenzije mogle pogoršati prije izbora koji su predviđeni s 20. svibnja, a kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda, osobito izražavanja, okupljanja i udruživanja neprekidno se događaju u zemlji. Novinare se zarobljava, novinari i vakta su spomenuti i uvjeravam vas da Europska unija ima ovo pitanje visoko na svom prioritetu i kontaktima s tijelima vlasti iz Burundija, tako da smo raspravljali ovo s našim partnerima, nećemo pustiti da se to zaboravi. Pitanja istrage u Burundiju tijekom izvješća iz Rujna potvrđuje ozračje zastrašivanja, straha kod svih osoba koje ne podržavaju vladajuću stranku. Komisija je također upozorila zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava, a neka od njih također su i međunarodni zločini. Vjerujem, međutim, da bismo trebali prihvatiti kao neizbješno činjenicu da se stvari mogu samo pogoršati. To nije ni u čijem interesu, a svakako ne u interesu Burundija i njihovog stanovništva. Uvjeravam vas da Europska unija nema namjeru napustiti Burundi kroz razbenu pomoć. Europska unija i dalje ostaje snažno angažirana u suradnji sa zemljom, sa građanskim društvom, borcima za ljudska prava i u izgradnji otpornosti stanovništva. U nadolazećih četiri mjeseca, vremenu prije izbora, bit će ključno da Burundi pokuša provesti vjerodostojne, transparentne i uključive izbore. Također da otvori politički i građanski prostor te privede kraju kršenja ljudska, ljudskih prava i nekažnjavanje. Poštovanje duha sporazume zarušuje ono što je ključno, potičem Burundi da to sve i učini s obzirom da postoje elementi na temelju kojih je to moguće. Primjerice kodeks ponašanja kojeg načelno podržavaju sve političke stranke i obavijesti predsjednika da se neće kandidirati za četvrti mandat. Ukoliko se Burundi na to odluči, može računati na spremnost Europske unije da ga u tome i podrži. Hvala. Hvala vam lijepo. Hvala povjereniče. se zatvaramo raspravo, glasit ćemo o rezoluciji danas. Przystępujem do realizacji kolejnego punktu porządku. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Mm, rasprava o Nigeriji, posebno nedavnim terorističkim napadima. Podsjetila bih vas još jednom da ukoliko želite koristiti plavi karton, možete to učiniti ili uobičajenim putem ili elektroničkim putem. E, za to su upute stavljene na losku u vječnicu. A Sita Kanko ima riječ na jednu minutu. Vratite nam naše djevojčice. Prije šest godina taj hashtag je okupio cijeli svijet kako bi se prozvao Boko Haram, islamistička teroristička grupacija, da pusti na slobodu stotine djevojčica iz škola koje su ondje otete. Lomi srca kada se sjetimo da preko od njih još uvijek se nije vratilo kući. To je užasna sudbina za njih, za njihove obitelji. Tu bol je teško zamisliti. Nigerija prolazi sektaško i vjersko nasilje već predugo vremena. To je još jedna zemlja u subsaharskoj Africi koja ima čiji politički i gospodarski potencijal e, samo blijedi. Nigerija bi mogla biti voditelj, primjer svoje regiji, no svaki dan zbog nasilja ljudi pogibaju, milijuni bježe, a milijuni žive u strahu. Europa mora i dalje nastaviti podržavati ljude u Nigeriji, promicati regionalnu suradnju, daljnje reforme, primjerice sigurnosne i vojne. Naš trud i odlučnost da privedemo kraju nasilje i zaštitimo žene u regiji nikada ne smije biti dovedeno pitanje. Moramo zaustaviti ostrovno širenje terora. Hvala. Hvala lijepo. Erik Markart sljedeći ima riječ. Izvolite. Hvala. Zahvaljujem kolegama što su nam omogućili da u razmjeno kratkom vremenskom roku napravimo zajedničku rezoluciju. To mislim da je važno ukazati na humanitarnu situaciju u zemlji. Od uspona Boko Harama 20.000 ljudi je ubijeno, zemlja je sada treća nakon Afganistana i Iraka što se tiče e, razine terorizma. 2 milijuna ljudi je raseljeno i ljudi ovise o humanitarnoj pomoći. Istina je da se kršćane progodi zbog njihove vjere u Nigeriji, na u rezoluciji isto tako navodimo da se ne radi o vjerskom ratu, već o borbi za resurse. I to je također u kontekstu hitne situacije vezano s klimatske okolnosti koje već utječu time na eh, ekonomsku stabilnost u ove zemlji. Terorističke organizacije na plodnom tlu cvjetaju na mjestima gdje ljudi nemaju usmjerenja niti budućnosti i moramo shvatiti da možemo bolje doprinijeti. Naša razvojna politika na terenu prečesto se vodi našim vlastitim nacionalnim interesima, a ne interesima nigerijskog stanovništva. Tako da u našoj rezoluciji spominjemo da razvojna suradnja u Nigeriji mora biti usredotočena na iskorjenjivanje siromaštva i ne bi trebala služiti nikakvim drugim ciljevima. Možda želimo manje migranata iz Nigerije, no ne mislim da Možemo jednostavno zatvoriti granice. Vjerujem da je važno da svoj trud usredotočimo na pružanje pomoći na terenu kako ljudi ne bi morali tražiti utočište drugdje. a Hvala, želim svima dobrodošlicu, s oni koji slušaju putem interneta također želi dobrodošlicu, to su možda milijuni, a riječ dajem zastupniku Bergu. Hvala vam. Ovdje vidimo ozbiljne napade na kršćene. dakle 23. prosinca 2019. i 24. došlo je do barbarskih činova nasilja. Parlament s pravom raspravlja napad kršenje ljudskih prava, na što se tiče sustavno kršenja progona kršćenja, kršćana čini se da parlament nije toliko spreman izjasniti se. Ovdje imamo zajedničku rezoluciju koja se bavi svim ozbiljnim pitanjima i to hitnom situacijom koja je ondje. Moramo razgovarati o terorističkim napadima na kršćane koje su dogodili tijekom Božića u ime Islama. Ne smijemo ignorirati ova pitanja i ostaviti ih po strani. Moramo govoriti o progonu kršćana ljudima koji su napadnuti zbog toga što su kršćani zbog, i zbog toga su brutalno napadnuti. E, pozdravljam sve informacije o sigurnosnoj situaciji u Nigeriji, ali moramo se osobito sredotočiti na kršćansko stanovništvo. Hvala lijepo. Zastupnik Zorinja, sljedeći ima riječ. Ukoliko dakle želite koristiti plavi karton, slobodno to učinite. Desetljeća oružanog sukoba uz prisustvo Boko Harama, islamističkog terorista, dovelo je do brojnih žrtava, raseljene ljude. 7 milijuna ljudi koji žive u jednoj krizi hitnoj situaciji humanitarnoj, zatim brojni slučajevi spolnog nasilja protiv žena, djevojčica, nedostatak pristupa u obrazovanju, a sve to u ozračju nesigurnosti. Nedavni teroristički napadi znače da moramo pronaći jedan dobar sistem od strane države da se teritorij stabilizira, zaštiti stanovništvo i islamsko i kršćansko, bori protiv islamskog terorizma te da se može provesti zakone i tužiti one odgovorne za zločine poput čovječnosti. Također se borimo protiv podhranjenosti, pokušavamo pružiti osnovnu zdravstvenu skrb djeci i trudnicama. Situacija se pogoršala po lokalnom stanovništvu, što znači da moram raditi što je brže moguće kako bismo dobili pristup onima kojima je to potrebno. To će biti ključno za izgradnju mira te da se pobrinimo da dođe do socioekonomske stabilnosti u regiji. Migracija iz ove zemlje u susredne, susjedne zemlje nadalje stvaraju, povećavaju problem tako da moramo snažiti suradnju u borbi protiv terorizma. Svi oblici vjerskog ekstremizma moraju biti u Nigeriji zaustavljeni, to mora biti i njihov nacionalni prioritet, ali i naš. Situacija u Nigeriji, situacija koja utječe i na našu sigurnost i znamo da afrički kontinent utječe na ostatak svijeta i konkretno na Europsku uniju. Moramo svi zajedno potruditi se da se borimo protiv ove pošesti. Hvala. Hvala, Urban Krespo. Sljedeći ima riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Nigerija je najveći afrički proizvođač nafte i još jedan primjer zemlje koja je bogata resursima, no u kojoj preko polovine stanovništva živi u siromaštvu. Nadalje, Ustrajno nasilje do kojeg dolazi u zemlji je već ekstremno. Preko dva milijuna ljudi je raseljeno, žene i djevojčice su podložene silovanjima, tisuće mladih rekrutira Boko Haram, a mnogi su u zatvorima. Zemlja ne uspijeva raspodijeliti humanitarnu pomoć, te ne pomaže nevladinim organizacijama da tako nešto učine prava i slobode se gaze i važno je naglasiti važnost međunarodnog humanitarnog prava te potrebe da se poštuje načela primjene europske razvojne pomoći. Moramo zahtijevati odgovornost što se tiče naše poslovne zajednice kada govorimo o zaštiti ljudskih prava, okoliša, o kontekstu zelenog pakta europskog, moramo priznati da je Nigerijska delta jedna od najzagađenijih područja u svijetu dijelom zbog europskih poduzeća. Dakle, nasilje, siromaštvo potiču ljude da bježe iz Nigerije, tisuće riskiraju svoje živote na migracijskim putovima, padaju u ropstvo, spolno zlostavljanje, a mi migratorske tokove samo gledamo iz svoje perspektive, u skladu sa posljedicama koje to ima po nas i dižemo granice, dižemo zidove na svojim granicima. Umjesto toga trebali smo se usredotočiti na situaciju u zemlji na način na koje naše političke zemlje i djelovanje multinacionalnih europskih poduzeća utječe na Nigeriju i svi trebaju shvatiti što stvara te migracijske tokove. Nije dovoljno samo usvojiti financijska sredstva za Afriku, već trebamo napraviti zaokret od 180% vezno uz naše gospodarske i geostrateške politike na afričkom kontinentu. Dame i gospodo, ne želimo samo prazne riječi nuditi ili dijeliti oružje. Moramo biti dosljedni između naših riječi i dijela, promijeniti smjer svojih politika i usvojiti novu politiku za Afriku. Hvala lijepo, zastupnik Ždehovski sljedeći ima riječ. Predlažemo ovdje rezoluciju o Nigeriji i e, E, tu govorimo o 11 smaknutih kršćana, ali još se jedna strašna stvar dogodila. Oružane snage su eh, kidnapirale četiri misionara. Ako to pribrojimo mnogim drugim činima nasilja i e, silovanja i e, mnogo toga što je učinjeno e, protiv čovječnosti vidimo što, kakva je situacija u Nigeriji. Ubijeno je više od 6000 kršćana, 3600 mladih kako dječaka, tako i djevojčica zarobljeni su. Slika onoga što se događa u Nigeriji vrlo je problematična. Država nema nikakve kontrole nad vojnim snagama. Boko Haram jedna je od najvećih organizacija eh, koje počinjava eh, strahote. Te strahote mogu se samo usporediti sa zločinima nacizma ili komunizma. Potrebno je da nigerijska vlada stalno e, bude upozorena na ovu situaciju, mi moramo tražiti da iznađe rješenja za ovu situaciju, jer nije moguće samo primati neke pomoć, e, već i e, moramo E, dobiti i e, e, nešto za uzvrat. Gospodin Benjen, Nigerija je na rubu toga već desetljećima da bude propala država i to uglavnom zbog problema između dvije glavne političke stranke i to je uzrokovalo velik broj problema. Boko Haram je i dalje prijetnja za sigurnost na sjeveru i istoku. I e, Boko Haram e, ubija ljude i kidnapira ih. A e, naravno Boko Haram prelazi granicu i vrši napade i u Čadu i u Kamerunu desetljeća starih e, sukoba e, zajednica nomada s jedne strane i e, sjedilačkog stanovništva s druge strane sada su eskalirali. Žene i djeca su najosjetljiviji. Djecu često vrbuju terorističke skupine i koriste ih kao djecu vojnike ili kao bombaše samoubojice civilno društvo treba voditi kampanje protiv arbitrarnih hapšenja i drugog. Međutim, nigerijske snage bi trebale biti te e, koje bi se e, trebale e, time baviti u prvom redu. Predsjednik Bahari ponovno je izabran prošle godine jer je obećao da će se boriti protiv terorizma i skupina kao što je Boko Haram. E, zaista je krajnje vrijeme da tražimo od te vlade da e, izvrši objašnjenje. Oni imaju strategiju, međutim je ne provode. A Europska služba za vanjsko djelovanje i države članice moraju pomoći Nigeriji putem tehničke pomoći. Mi ćemo u tom smislu e, uvelike pomoći Nigeriji u borbi protiv terorizma. Hvala lijepa. A sada u ime Europske pučke stranke gospođa Zovko. A što se tiče plavih karta, da možete ih koristiti nakon što se završi krug u ime e, krugornika u ime klubova zastupnika. E, hvala. E, od kršćani predstavljaju 50% E, stanovnika u Nigeriji. Na sjeveru je uglavnom živi muslimansko stanovništvo, na jugu kršćani i oni se sukobljavaju naročito kako je došlo do izbijanja mnogih iz e, terorističkog e, terorističkog islama. Prema humanitarnim organizacijama više od 6000 kršćana ubijeno je od 2015. godine od strane džihadista. Najnovije izvješća su od prošlog tjedna kada su 8. siječnja e, muslimanski stočari e, ubili 13 starosjedilačkih e, civila poljoprivrednika. I odgovornost za takva dijela je nešto za što je se jedna teroristička organizacija islamska je rekla da je počinila. E, oni su povezani bili s ubijenim Abu, Abu Bakrijem u Sirijem. nigerijske snage nedovoljno su učinkovite i često zanemaruju da je e, progone kršćana. Drage kolege, svjedoci smo nasilja prema manjinama Krajnje je vrijeme da svijet uvidi da postoji progon protiv kršćana u cijelom svijetu. E, vrlo često se različita kriva poimanja i kriva shvaćanja drugih e, vjeroispovijesti koriste kao izlika za takve progone. Europska unija treba tražiti zaštitu vjerskih manjina, a u e, diplomatskim odnosima s trećim zemljama treba e, posjecati e, vjerski dijalog. Prilikom dodjele nagrade Saharov razgovarali smo o tim pitanjima i moramo tražiti od Nigerije da obešteti one koje su bile žrtve i moramo zločine nazvati pravim imenom gospođa Arena u ime socijalista i demokrata. Nigerija je najnapučenija država u Africi sa više od 200 milijuna stanovnika, a do 2050. godine predviđa će tamo biti 500 milijuna stanovnika. Zovu ga e, divom Afrike zbog svoje veličine. Međutim, u Nigeriji ima brojne tenzije. E, od terorističkih napada kojima smo svjedoci već deset godina. Na tisuće ljudi je ubijeno, ali milioni ljudi su raseljeni. Između poljoprivrednika i e, stočara dolazi do sukoba. Nije to etnički sukob, već je problem u tome da je došlo do klimatskih promjena i stoga stočari moraju pasti na e, zemlji poljoprivrednika svoju stoku. To je dakle dovelo do sukoba e, kako u regiji Sahela i tako u Nigeru. Moramo dati globalno rješenje tome. Prvo treba riješiti situaciju u Libiju i kontrolirati izvoz oružja u tu regiju. A eksploatiranje prirodnih bogatstava u Nigeriji e, moralo bi omogućiti da se ta zemlja razvije. Shell e, su lokal, je, je napalo lokalno stanovništvo zato što je onečistilo e, naftom e, okoliš. Trebamo dakle također pomoći žrtvama. A isto tako tu vidimo i da postoji međunarodni organizirani kriminal od droge do prostitucije koji omogućuje izbjegavanja plaćanja poreza e, prema Nigeriji. Nigerija bi trebala biti naš prioritetni partner u odnosima između Europske unije i Afrike, jer stabilnost Nigerije je zaista bitna za cijelu regiju. E, Čad, Kamerun i Niger e, su susjedne zemlje koja Nigerija ima 4000 km granica, a tu je i Ginejski zaljev u blizini, odakle kreću sva krijumčarenja. Hvala. A sada u e, ime kluba Renew, gospođa Rodriguez Samos. Hvala. Nigerija je treća zemlja u svijetu e, po broju terorističkih napada. Samo u Iraku i Afganistanu je situacija gora. Nakon deset godina nasilja od strane Boko Harama, Situacija se pogoršala zbog sukoba i nasilja do kojeg dolazi među različitim etničkim grupama, muslimanima i kršćanima. Nedavno smo bili svjedoci e, toga da se oko e, sirovina, e, za sirovine bore stočari i poljoprivrednici. Žene su također žrtve nasilja od diskriminacije do genitalnog sakačenja i e, prisilnog i ranih brakova. Djeca žive u, ogromni, e, u, očajnim uvjetima. Vrbuje ih se u vojne skupine. Prema međunarodnim organizacijama 3600 djece, polovina njih su djevojčice, su zarobljene. Vojska stalno spriječava pristup vojnim objektima. Mi tražimo od nigerijskih vlasti da djecu predaju ruke civilnih vlasti. Da, treba se boriti protiv terorizma, ali svejedno treba poštovati pravne okvire e, i temelje ljudska prava. Civilno stanovništvo je tu najnanjivije. E, tražim i od komisije i od država članica da nastave pružati tehničku i svu drugu pomoć koja će omogućiti da se u toj zemlji uspostavi mir. Hvala. Kolega e, Langen Sipen nije tu, prema tome da mi riječ gospođi Sikadi. Ako je gospođa Langen Sipen dođe, naravno dobit će riječ. E, u e, krajnjoj ravnodušnosti masakriraju se na tisuće kršćana u Nigeriji, a to počinju <clears throat> islamski teroristi prije svega nekoliko dana Boko Haram je prikazao video gdje se vide kako se 11 kršćana brutalno smaknulo. Do toga je došlo na sam Božić. To je pravi e, izazov e, prema zapadnim kršćanima. Velik broj e, ljudi je ubijeno 2009. godine, a još veći broj ljudi je e, sada u izgnanstvu. Potrebno je nešto učiniti kako bi se stalo na kraju ovom barbarstvu koje dovode svakog dana u pitanje života ljudi čiji je jedini grijeh da su kršćani. Ali Boko Haram ne samo da E, drži kao taoca nigerijsku e, vlast, već e, oni kreću i dalje i žele islamizirati Nigeriju. Tome treba stati na kraj što je prije moguće. Europa mora budno pratiti jer spriječiti takvo što u Nigeriji znači braniti Europu od islamizma. Gospodin Kalinski ima riječ. Dame i gospodo, govorimo o zemlji koja ima dugačku povijest, povijest koja <clears throat> je tisućljetna. E, oni su iz tog razdoblja ostavili mnoge značajne artefakte, ali što napraviti od Boko Harama? Što Boko Haram radi od te zemlje? i kakvu sliku danas eh, imamo o toj zemlji. Ta je zemlja propatila zbog ubojstava na tisuće kršćana. Naša uloga danas eh, bi trebala biti da se naš glas zaista čuje. Ne možemo sjediti skršćenih ruku i mirno promatrati što rade oni koji teroriziraju kršćane i ne samo kršćane. Naša je dužnost da se jasno i glasno tome usprostavimo i da tražimo od nigerijskih vlasti da djeluju. Hvala lijepa. Sada smo čuli govornike u ime klubova, a sada će govornici govoriti u vlastito ime i od sada nadalje imate pravo uložiti plavi karton možete se javiti ili na tradicionalan način ili elektroničkim putem. E, prvi e, riječ ima Petr Van iz Europske pučke stranke. Europska unija mora sada e, podvući crtu. Neprihvatljivo je da kršćani pate naročito i među ostalim u Nigeriji. To mora učiniti Europska služba za vanjsko djelovanje. Mora jasno reći vladi u Abuđi da se ovako što ne može nastaviti. E, moramo jednostavno zamrznuti sve naše odnose s Nigerijom. E, bude li nigerijska vlada i dalje odračala oči od toga što teroristi rade kršćanima, naročito Boko Haram. Ne možemo nastaviti slati novac u zemlju gdje je korupcija ogromnih razmjera. Došlo je vrijeme da prekinemo e, sa našim dobrohotnim ponašanjem. E, znamo da je 2014. godine 260 djevojčica kidnapirano u Čiboku, a 160 njih još uvijek se nije vratilo one koje su se vratile e, u velikoj su traumi zbog silovanja koje su doživjele. Znamo da se e, kršćanski čelnici e, stalno su kidnapirani. Prošlog tjedna se to je biskup u Nigeriji osudio ovakvo djelovanje i e, rekao je da je Boko Haram teroristička organizacija. A vlada je obećala rješavati problem s Boko Haramom, međutim sve je to ostalo mrtvo slovo na papiru. Treba dakle učiniti sve kako bi se tražilo nigerijskoj vlade da nešto poduzme protiv Boko Harama i e, trebamo i tome pomoći. Molim, e, sada stavite slušalice jer e, sada e, jer sada dobite plavi karton. Gospodin Sokol ga želi postaviti. Izvolite. Hvala najljepša, draga potpredsjednice. Uvaženi kolega, kršćani su de facto najprogonjenija vjerska skupina na svijetu, a to je tema o kojoj se ne raspravlja na zapadu i zapadnim medijima. Što mislite, čemu je, zašto je tome tako? Zašto se o tome ne govori? Zašto se središte pozornosti prebacuje na druge vjerske skupine? Što mi kao eurozastupnici možemo napraviti kako bismo promijenili tu, e, to poimanje? Predsjednice, upotpuno se slažem s kolegom. Vidimo pritisak, progon, ubojstva kršćana u Nigeriji. Premalo pozornosti se tome posvećuje u medijima i mogu i još nešto reći. Mi imamo interskupinu za slobodu vjeroispovijesti i tolerancije. To je ponovno uspostavljeno. Uspostavio sam, ponovno kontakt sa ovom e, međuskupinom i to treba biti od velikog značaja e, rad na tome. Dakle, bavimo se progonom kršćana i u Nigeriji, to je ključnog značaja ta tema. I molim vas ponovno stavite slušalicu. Arena Gospođo Arena, izvolite, imate riječ. Mikrofon, molim vas. Evo, primam na znanje vašu volju da tražite od poduzeća da se ponašaju prema lokalnom stanovništvu s dužnim poštovanjem. No jedini problem je što vaš klub zastupnika Pučani sustavno glasate protiv mjera poput eh, mjera razumnog ponašanja eh, za eh, europska poduzeća koja su aktivna u zemljama poput Nigerije ili zemljama eh, koje su u sukobu. Da li to znači da će vaš klub zastupnika u buduće glasati za prijedloge eh, za eh, razumno ponašanje poduzeća u tim zemljama? Izvolite, imate 30 sekundi za odgovor. Kolegica ima pravo govoriti o ljudskim, ljudskim pravima i slobodi vjeroispovijesti. Mi se moramo boriti za to u zemljama gdje se to krši, dakle Nigerija, Indija, Saudijska Arabija, između ostalih. Sada, vaš klub je pokrenuo ovo pitanje i mi se moramo postarati kada se govori o ljudskim pravima i slobodi vjeroispovijesti da se držimo svojih načela, radimo zajedno na ome. Hvala. Mi svesrdno e, osuđujemo sve e, terorističke napade, osobito ove u Nigeriji. Dakle, zloprav ljudskih prava protiv žena i e, djece su najgori na svijetu. Oni su najranjiviji, njih se naj, uvijek uzima za metu i moramo učiniti sve što možemo kako bismo ih zaštitili diljem svijeta, a napose u Nigeriji. Vidjeli smo brojne slučajeve djevojaka koje su e, bile krijumčarene, e, prodavane, neke još uvijek nedost, e, vode kao nestale. Međunarodna radna skupina mora biti formirana i surađivati sa Afričkom unijom i svim dionicima na Afričkom kontinentu. Želim samo reći za kraj, e, ovo je moj zadnji govor u Europskom parlamentu u Strasboru i želim zahvaliti svim onima koji su predstavljali Vels jako pozitivno, e, koji su sjedili na ovom mjestu e, svo vrijeme. Želim zahvaliti svim bivšim i sadašnjim asistentima i djelatnicima koji su radili za Velsane i za Britance i želim zahvaliti svim onim proeuropskim skupinama u Velsu i u Ujedinjenoj Kraljevini. Dakle, držite se, mi ćemo se vratiti jednog dana, nadam se, ja euro zastupnicima i Europskom parlamentu želim reći, bili ste fantastični kolege, najljepša hvala i kuraž, hrabro. And we would like to thank you. I mi vama zahvaljujemo. Sada u ime kluba Rinju riječima gospođa Haranco. Izvolite, gospođo potpredsjednice. Hvala vam, predsjednice. Boko Haram terorizira Nigeriju već preko jednog desetljeća. Više od 36 tisuća osoba ubijeno je. A breme koje predstavljaju Boko Haram i druge terorističke skupine samo jača. To je ozbiljna ozbiljan izazova. Nigerije po, Nigerija po toga suočena sa vjerskom, etičkom i etničkim nasiljem i što više ova, ovi zločini se provode bez ikakve nekažnjeno. Dakle, tisuće Nigerijaca bježe od svojih e, domova zbog nasilja i imaju potrebu za pomoći. Humanitarne organizacije isto tako zbog sigurnosnih razloga napuštaju zemlju. Nigerijske vlasti moraju ispuniti svoje obveze prema građanima, zaštiti ih, zaštititi i zajamčiti njihova ljudska prava i očuvati ljudska prava, vladavnu prava u već i onako neizdrživoj situaciji vlasti moraju raditi na deeskalaciji vjerskih i etničkih napetosti. Terorizam, međutim, kao što to znamo, ne zna za granice. Europska unija i međunarodna zajednica moraju nastaviti učiniti sve što je u njihovim ovlastima i moći kako bi se podržala borba protiv terorizma u Nigeriji i cjelokupnoj regiji. Hvala. Hvala. Riječ ima gospođa Bilde u ime kluba IDE. Izvolite. Merci, madame la Hvala, predsjednice. Islamiško infiltriranje zapadne Afrike našlo je u Nigeriji vrhunac svojih aktivnosti. Atentati, otmice i proizvoljna pogubljenja e, pa i na dan Božića. Tko može sada osporiti to da su kršćani najprogonjenija skupina u Africi, a i drugdje. Kako bi moglo biti drugačije kad međunarodna zajednica i dalje ne izlači ne poteže oružje. U samom Sahelu Francuska se sama nosi sa, sa borbom protiv terorizma na površini od 8 milijuna kvadratnih kilometara. To je kao da je, se radi o cijeloj Europi. Što više, Zapad još e, ometa e, borbu dakle na terenu što reći kad nevladne organizacije s otežavaju rad nigerijskih vlasti i tolike druge organizacije pozivaju na oprez. U trenutku kad islamisti siluju i režu, odsjecaju glave, treba se boriti svim silama protiv njih. Hvala, riječ Nigerija naj... Hvala. Nigerija je najnaseljenija afrička zemlja. Danas ima 200 milijuna stanovnika. Ta zemlja ima ogroman potencijal, ima sjajne prirodne resurse, brojna bogatstva, prije svega naftu. Nažalost, zbog korupcije koja Eh, je na snazi u toj zemlji već godinama. To je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu. 47 miliona su u ekstremnom siromaštvu. Tu se radi o najvećem postotku siromašnog stanovništva nakon eh, Indije. Nažalost, ono što podriva najviše Nigeriju, to je terorizam. Prema svjetskom indeksu eh, terorizma, Nigerija je na trećem mjestu nakon Iraka i Afganistana. Žrtve terorističkog islamizma su prvenstveno kršćani. U razdoblju od zadnjih deset godina skoro tisuća osoba je ubijeno, 2 miliona je e, otišlo i napustilo zemlju. Danas upućujemo apel predsjedniku koji e, je na čelu Nigerije od 2015. godine. Tražimo od njega da konačno zaštiti svoje sugrađane na učinkovit način. Najljepša hvala. Evo, imamo pitanje, e, plavi karton koji vam se postavlja. Pristajete li odgovoriti? Gospodin Zonce, evo imate riječ. Najpša hvala predsjednice. S velikim interesovanjem pratimo ovu raspravu koja je doista korisna i važna. Europska unija treba zauzeti jasan stav. Naime, prava drama se odvija na afričkom kontinentu. Danas govorimo o Nigeriji, govorili smo i progonima kršćana. Ja imam jedno pitanje za gospodina Bjelana. Po vašem mišljenju, postoji li ikakva mogućnost da se ponovo pokrene rasprava u Europskom parlamentu? Da li bismo mogli imati dobru, valjanu raspravu o drami koju proživljavaju kršćani u svijetu? Hvala. E, trebate postaviti pitanje. Ako imate mišljenje, onda to možete reći u postupku e, slobodnog javljanja za riječ. gospodine Bjelan, izvolite, imate 30 sekundi. Najljepša hvala na pitanju, dragi kolega. U potpunosti se slažem e, s tim što ste rekli. Kršćani su danas najprogonjenija vjerska skupina na svijetu. Danas govorimo o situaciji u Nigeriji, no u listopadu smo govorili o Egiptu i tamo su kršćani progonjeni Mislim da u ovom e, sazivu, za razliku od prethodnog, mi u Europskom parlamentu trebamo pokrenuti valjanu raspravu o stanju kršćana u svijetu. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Belami iz Pučana. Hvala. 25. prosinca na Božić, 25 kršćana e, je odrubljena glava. 8. Eh, siječnja četiri seminarista su od u i dalje u Nigeriji imali su između 18 i 23 godine. Istog dana 13. osoba je stradala u napadu jednog kršćanskog sela. Sva ova imena se dodaju na popisu 35.000 osoba koje su izravne žrtve džihadizma i konkretno Boko Harama u zadnjih 10 godina u Nigeriji. Postoje tri razloga za to. Kao prvo, to su ti sukobi koji prosperiraju u tim zemljama, a ništa ne radi da bi ih se spriječilo jer nitko ne vidi ili ne želi vidjeti da iza tih etničkih ratova se u suštini e, vodi jedno novo polje bitke islamizma koji na svjetskoj razini želi podijeliti, frakturirati i ubiti. Drugi razlog je pasivnost vlasti Nigerije i ponekad čak i suučesništvo nekih e, sigurnosnih snaga koje ne interveniraju. I mi tu vladu moramo suočiti sa svojim odgovornostima jer oni imaju sredstva na raspolaganju da zajamče e, građanski mir i da zašte manjine. A treći razlog je i naša vlasta fragilnost, dragi kolege, jer u toj zemlji kao i drugdje u Africi Sjedinje američke države se povlače, sama Europa je izbrisana, a u toj praznini koju ostavljamo drugi dionici zauzimaju svoje mjesto, dakle Kina, Turska, Katar, sve te zemlje koje imaju u interesu, gospodarskom interesu, ali isto tako i neupitno i ideološkom interesu da djeluju u takvoj regiji i da je dodatno učine ranjivom. ranjivom. Europa mora ustati kako bi zaštitila poštovanje prava manjina i prvenstveno kršćanskih manjina kojima treba naša zaštita i kako bi se zajamčila ravnoteža u tim regijama. Dakle, moramo suočiti nigerijske vlasti sa svojim odgovornostima. Europa mora danas djelovati u Nigeriji. Hvala. Najviše hvala. Sljedeći govornik je gospodin Čodar u ime socijalista. Najljepša hvala. Ovo je opasno polje. Tisuće ljudi gube živote i Nažalost, kad vidim mjere koje poduzimaju u Nigeriji, one nisu učinkovite kao što, smo, kao što bismo željeli. Ja ću iz dvije ruke glasat za ovu rezoluciju. geostrateška politika i licemjerje su nepodnošljivi. Dakle, kažemo da ćemo zaštititi stanovništvo Nigerija i dalje im prodajemo oružje. Ako govorimo o humanitarnoj pomoći, treba vidjeti kako se suočavamo s ebolom tamo. Ja želim svakome uspjeh, no e, u međuvremenu vidim da je puno toga još preostalo i trebamo napraviti. Hvala. Hvala, gospođe Sardone, sljedeća u ime ideja. Svakoga dana u svijetu pogine 12 kršćana i to u crkvama, dok idu na posao, na ulici, u školama, u vrtićima, dok se mole i dok idu na hodočašća. Žene ponekad su izložene otmicama i silovanjima, a djeca su mučena. To je najveći pomor kršćana u modernom svijetu. 12.000 kršćana je poginulo prošle godine, milijuni i 300 tisuća raseljenih osoba crpe su uništavane. Prošle godine smo imali također dramatično progubljenje 12 kršćana od strane ISA. Kršćani u Nigeriji, naročito na sjeveru zemlje, su izloženi progonu, oduzete su pravo prava e, u školama i u svakodnevnom životu, a Europa muca pred time, nema nikakvih poruka ili konkretnih obećanja zaštite, niti konkretne intervencije. Kao što je govorila Oriana Farlaci, italijanska spisateljica, Zapade probudi se. Progonjeni kršćani traže pomoć. Danca Hvala, gospodin Fidanca sljedeći u ime ecr Hvala. 11 kršćana koje je ubijeno i zatim e, obezglavljeno na dan Božića i to je bio pravi krvavi Božić u Nigeriji. To je počinio Boko Haram koji zajedno sa Isilom e, predstavlja oružanu ruku islamske države. Naselje se još pojašao pod predsjedništvom Boharija unatoč svim obećanjima. Kršćani u Nigeriji izloženi su svugdje diskriminacijama, naročito u školama, izloženi su svakojakim zlostavljanjima. 2018. godine 200 tisuća raseljenih e, i raseljenih osoba zbog e, islamističkog nasilja izloženi su kršćani zbog svoje vjere, a u e, rezoluciju o kojoj ćemo glasovati danas riječ e, kršćani gotovo da se ni ne spominje. A jučer o e, glasovanju o ljudskim pravima, amandmani o progonjenim kršćanima nisu prošli u ovoj vječnici. Dakle, ako želimo biti ozbiljni i konkretni, iza svega trebamo prepoznati ko su žrtve, a tko su krvnici i isto tako trebamo uvjetovati politiku suradnje prema Nigeriji konačnom ozbiljnom borbom protiv islamističkog terorizma

Gospod je ideja sljedeća, izvolite me riječ. Kršćanska zajednica u Nigeriji izložena je genocidu. U posljednjih 12 mjeseci islamski fundamentalisti ubili su više od tisuću kršćana i to zahvaljujući sučesništu vojske koja prepoznaje počinitelja, ali ih ne uhićuje. Na dan Božića počinjen je masakr protiv 11 kršćana, a to je također objavljeno na internetu, a prije nekoliko dana četiri sjemeništarca su oteta u jednom području gdje još vlada šerijatski zakon. Nigerija dakle se može pretvoriti u novu Ruandu ili novi Darfur. Od početka džihadističke ofenzive došlo je do 30 tisuća žrtava među civilima i više od 30 milijuna raseljenih osoba, mnoge od kojih pokušavaju pobjeći u Europu. Samo 2017. godine Nigeriju je napustilo milijuni 300 tisuća osoba. Europa koja je odbila u e, Ustav napomenuti svoje kršćanske korijene ne može okrenuti leđa tome. Islamski džihadisti nisu samo prijetnja Nigeriji ili kršćanima u Nigeriji, nego i europskim mladima i budućnosti naše djece. Hvala. Hvala na govoru. Kolega Rajsen iz ECR ima riječ. Predsjednice, tisuće mrtvih, milijuni potjerani, spaljene crkve, rastureni domovi. To je, evo, tužni, tužno pregled, tužni pregled stanja desetljeća sukoba u Nigeriji. Vidjeli smo, svjedočili smo sukobu sa, između sjevera i juga koji je eskalirao. Sada vidimo radikalni islamizam, islamističku državu u Boko Harama imamo sukob između fulanija i kršćanskih e, stočara i kršćanskih stočara u srednjem pojasu. Dakle, na, organizirani su napadi i tu ima čitava jedna religijska komponenta u ovom sukobu. Činjenica je da je sve veći broj ljudi istirani svojih domova i njihova svakodnevna egzistencija je uništena. Nigerijske vlasti se s ovim ne nose na valjan način i to je razlog naše rezolucije. Koje konkretne mjere će sada Europska unija poduzeti kako bi se borila protiv ovog nasilja u Europskoj uniji? Hvala. Hvala vama. Gospoda Benhuem Benhuema u ime Europske pučke stranke ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Ova rasprava je reakcija na dramatične događaje u Nigeriji na Božić, kada je hladnokrvno ubijeno 11 kršćana samo zato jer su prakticirali svoju vjeru. Danas se vodi ova rasprava jer je došlo do tog mučnog napada na e, kršćane u Nigeriji, ali to nije izolirani slučaj. Riječ je o ubojstvima koja se već dulje vrijeme događaju a nigerijanske vlasti ne poduzimaju ništa. Od 2015. godine ubijeno je više od 6000 kršama od strane džihadista u Nigeriji. Naravno, Nigerija proživljava i druge krize, a Boko Haram e, doista progoni i muslimane i židove, ali ovdje je riječ e, o drami koju svjedočimo, to je progon kršćana u svijetu, dakle ne smijemo to izgubiti iz vida. E, žao mi je što u pregovorima oko ove rezolucije se htjelo više brisati riječ kršćani rezolucije nego usredotočiti se na ono što se događa. To su doista dramatična događanja. Govorili smo prije o atentatima u Burkini Faso, a sada govorimo o Nigeriji. Ja doista želim izraziti sučešće obiteljima žrtava, ali u ovim posljednjim trenucima koji su me preostali, doista e, želim e, da ostali shvate da je riječ o progonu kršćana svijetu i e, Europska unija ne smije zatvarati oči pred time. Ona mora reagirati jer govorimo o zapadnim vrijednostima, o judijsko-kršćanskim vrijednostima na kojima se temelji europski projekt. Želim da to shvatite. Govorimo od 3405 kršćana koji su prema organizaciji Open Doors ubijeni od 2012. godine. Dakle, moramo sačuvati judijsko-kršćanske vrijednosti na kojima se temelji ova unija. Hvala. Riječ gospodin Prokačini u ime ECR-a. Samo trenutak, molim. Imamo pravu karticu. Prihvaćate li pitanje gospodina Tomaša? Izvolite. Hvala. Naša kolegica je iznijela doista dramatične brojke i istina je, trebamo razgovarati o ovom pitanju jer su kršćani izloženi progonima i doista je strašno što se dogodilo, to što se dogodilo na Božić. Europska unija treba snažno reagirati. Ja vas molim da nam objasnite što to znači snažno djelovanje Europske unije u zaštitu svih progonjenih kršćanja u svijetu. Izvolite, e, možete odgovoriti. Hvala. Kao što su neki kolege već rekli u ovoj vječnici, ne možemo zatvarati oči pred stvarnošću i onome što se događa u Nigeriji i u ostatku svijeta. Od nigerijskih vlasti u ovom slučaju trebamo tražiti da zaštiti kršćane i da poduzme mjere, a ne da ostane prekriženih ruku kao što recimo čine sigurnosne snage i vojska. Trebamo zahtijevati ovakve mjere. Hvala e, riječima gospodin Hetman. Gospodin Prokačan, oprostite. Hvala, mi ćemo glasovati osudu progana kršćana u Nigeriji i o tome sada govorimo, ali ne mogu zanemariti činjenicu da u tekstu ove rezolucije nema riječi kršćani, a kako to onda objasniti muškarcima i ženama koji su izloženi svakodnevnim zlostavljanjima, mučenjima i ubojstvima u Nigeriji? Evo, vidjeli smo ovu blagdansku čestitku na Božić, kao što je to licemjerno nazvano ovdje. Jedna nevladina organizacija je upravo jučer objavila da je bilo više od 260 milijuna napada na kršćane i 2283 ubojstava i to više nego što je stradalo u napadu na New York 1991. godine. Dakle, Nigerija, ipak u ovoj tužnoj ljestvici, da je riječ o progonu kršćana, zapravo nije niti među prvih deset zemalja. Hvala. gospodin Hetman. Hvala. Dame i gospodo, Stanje u Nigeriji je vrlo teško. Od 2015. godine Boko Haram i ostale terorističke organizacije ubile su više od 6000 kršćana. Suočeni smo sa ogromnom prijetnjom još je važnije stoga da predsjednik e, osudi napade i da pokaže spremnost e, za mir i izmirenje u društvu. Naravno da treba osigurati sigurnost e, i bezbjednost kršćana u Nigeriji, a mi ćemo tražiti pravdu za žrtve. Naravno, to treba učiniti u okviru pravosudnog sustava, odnosno ne smijemo dopustiti na proizvoljna uhićenja naročito djece, niti zatvaranje i boravak u ponižavajućim okolnostima kao što govori Human Rights Watch. To je u suprotnosti sa ustavom e, Nigerije i univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Djelovanje vojske nije dovoljno za promjenu situacije. Moramo se boriti protiv radikalizacije, trebamo zahvatiti u same korine ovog problema i usredotočiti se na dijalog, slobodu govora i slobodu vjeroispovijesti i također moramo nastojati smanjiti siromaštvo. To je posljedica ogromne humanitarne krize. Više od 50% stanovništva živi ispod granice siromaštva. Dakle, humanitarna pomoć eh, treba biti na prvom mjestu, ali oni koji tu pomoć nude dobrovoljno su sve češće izloženi napadima. Trebamo pružiti zaštitu i onima koji žele pomoći. Također eh, je nužno osuditi istjerivanje onih koji žele pružiti pomoć ovoj zemlji. Hvala. Ovime smo dovršili popis govornika u ime klubova zastupnika. Imamo sada sedam javljanja za riječ u okviru spontanog javljanja za riječ. Možemo dati riječ svima. Dakle, riječ ima gospodin eh, Hazel prvo u ime socijalista. Hvala. Nigerija je jedna od e, potencijalno najbogatijih zemalja Afrike raspolaže ogromnim resursima, sirovinama i mogla bi imati jednu od ključnih uloga na kontinentu i trebali bismo očuvati dobre odnose s njom. No u stvarnosti Nigerija je izložena opasnim terorističkim napadima, a Kršćani su posebice izloženi njima. No, nije riječ samo o kršćanima, napadani su također i muslimani. To je socioekonomski sukob e, između onih e, koji su poljoprivrednici i onih koji se bave stočarstvom. Dakle, trebamo pružiti humanitarnu pomoć e, i trebamo uspostaviti dijalog eh, sa nigerijskim vlastima. Također trebamo insistirati i na slobodu vjeru ispovijesti i ljudskim pravima. ima gospođa Dali. Hvala, ovo nije ništa novo za brojna područja u e, regiji. Imamo također e, one u Irskoj koji kritiziraju nigerijske tražitelje azila kao ekonomske migrante i smatraju da nisu dostojni ući u Europu. Trebaju ti ljudi pogledati ono što se tamo događa. Ovaj sukob koji traje desetljećima je doveo do stradavanja desetaka tisuća ljudi, do e, raseljavanja milijuna i e, nestalih osoba, od čega je veliki dio djece. Također, 50% stanovništva živi u krajnjem siromaštvu u jednoj zemlji koja je 12. E, najveći proizvođač nafte na svijetu. Dakle, trebamo sagledati ulogu europskih poduzeća tamo, dakle, naftnih poduzeća, britanskih poduzeća koja ne plaćaju poreze i koja uništavaju okoliš i to je dovolo do smrti aktivista koji su se zalagali za zaštitu lokalnih zajednica. Trebamo povezati što se tamo događa. To je zemlja koja propada u barbarstvo i nije ni čudo da sada e, se u Iranu žaluje zbog smrti generala Husseina koji je jednostavno ih želio zaštititi. Hvala. Riječ ima gospodin Kelly u ime Pučana. Hvala lijepa. Dame i gospodo, ono što se događa u Nigeriji je strašno i to treba jasno reći danas. Ova teroristička skupina Boko Haram je najveći uzrok eh, svih eh, problema koji se sada događaju u Nigeriji. I slažem se sa gospođom Harancovom koja je rekla da trebamo učiniti sve što je u našoj moći u ime onih stotinu djevojaka koje je Boko Haram oteo i trebamo raditi na njihovom oslobađanju naročito stoga što tamošnje vlasti žele stati na kraj Boko Haramu, trebamo ih pridobiti na svoju stranu. To je zemlja koja je bogata prirodnim bogacima, ali isto tako i jedna od najsiromašnijih zemalja u Africi i možemo mnogo učiniti u cilju zaštite stanovništva kada je riječ o raseljenim osobama, o suzbijanju klimatskim promjenama i o zaštiti kršćana u zemlji i o tome trebamo u budućnosti razgovarati također. Hvala. Gospodin Hetzberger je sljedeći govornik. Izvolite, gospođa Hetzberger. uključka. Nigerija, to je najveća afrička zemlja. Možete ustati, molim vas. Samo ustanite, molim vas. Stanje u Nigeriji, najvećoj afričkoj državi, sve nas brine. Dakle, suočeni sa pogoršanjem sigurnosti u toj zemlji i progonu stanovništva i humanitarnom krizom. Dakle, 2014. Boko Haram je oteo djevojke i mlade žene i e, ih e, svakojakom seksualnom nasilju Takvom nasilju su izložene i žene na pograničnim pod, e, dijelovima zemlje kao na granicama s Kamerunom. Tako su oteli i žene s druge strane granice i zarobljene su. Mi osuđujemo takve napade. Isto tako procjenjuje se da je milijun i pol osoba ugroženo zbog nesposobnosti humanitarnih organizacija da dođe do, dođu do velikih dijelova pod E, te zemlje. Dakle, zbog toga 60% djece je neuhranjeno u tim područjima. Europska unija se mora ujediniti i znači novar rješenja su i oblike suradnje sa nigerijskim vlastima kako bi se omogućilo upućivanje humanitarne pomoći i najprije mora se prestati s tim nasiljem nad ženama i vjerskim zajednicama. Ono što se dogodilo na za... Na... za Božić ne smije se nikada ponoviti. Europska unija mora surađivati sa vlasti Nigerije i učiniti da se bolje poštuju humanitarna načela, uspostaviti dijalog sa vlastima kako bi se prestalo na te napade na civile i prestalo sa tim seksualnim eksploatacijom koja već traje 10 godina. Moramo tražiti poštovanje ljudskih prava i slobodu vjeroispovijesti. Hvala, molim vas da se držite zadane jedne minute jer drugi govornici inače neće moći doći na red. Gospodin Pospišil iz eh, kluba Pučana ima riječ. Izvolite. zemi. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Mislim da smo se svi složili da su problemi koji muče u zemlju doista strašni i žao mi je što kolege nisu dovoljno naglasili ovaj progon eh, na račun kršćana. U budućnosti trebamo staviti još veći naglasak na to. No, također valja reći da je nigerijska vlada zapravo ne ništa poduzeti protiv ovih napada. Naši predstavnici bi trebali izvršiti daleko veći pritisak na nigerijsku vladu kako bi se osigurali da se borba protiv eh, islamskih terorista ne okrene protiv nigerijskih državljana. Mislim da trebamo ovdje odigrati važnu ulogu, možemo pomoći nigerijskim vlastima da budu učinkovitije u borbi protiv terorizma i u pružanju humanitarne pomoći. Hvala i posljednji govornik u spontanom javljanju za riječ je gospodin Wallace iz Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja osuđujem progon kršćana, muslimana, i osoba drugih eh, rasa, gdje god da se nalazile. To su posljedice britiškog kolonializma i uplitanja. Prvi izbori u Nigeriji su namješani u korist eh, islamističkih tanata na sjeveru, što ih je učinilo i ovisni o Europi. Zapravo, sjajna budućnost Nigerije je time uništena i nafta je nastavila teći. Mi smo posjetili u Siriji kršćansko naselje Manula prije dvije godine. Tamo su kršćani bili izloženi izravnim napadima džihadista koje su naoražavale zemlje zapada, koje su krijumčarile to oružje preko turske granice. Dakle, mi smo nedosljedni kako izreci postupaju protiv palestinaca, genocidu i Jemenu. Dakle, recimo popu popa, popu bob. Hvala lijepa. Ovime zaključujemo raspravu i sada u ime komisije riječ povjerenik Lenačić koji će sažeti raspravu. Hvala. Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, od prošle godine Humanitarna situacija i situacija ljudskih prava u Nigeriji se značajno pogoršala. Tijekom prošle godine teroristički napadi su oduzeli tisuće života i ovdje želim izraziti sučešće obiteljima žrtava i sradalih i našu solidarnost narodu Nigerije, a naročito zajednicama koje su toliko pogođene nastankom paramilitarnih vojnih skupina, naročito na istoku zemlje. Pa Boko Haram je dovela do stradavanja 36.000 ljudi u Nigeriji od 2009. godine. Dodatni izazov predstavlja i rastuća humanitarna kriza. Više od 2 milijuna ljudi je interno raseljeno prema procjenama i više od 7 milijuna ljudi treba humanitarnu pomoć, a više od milijun ljudi prema procjenama nije uopće u dosegu humanitarne pomoći. Europska unija izvoli zaprati situaciju. Uspostavili smo jedan pristup koji je orijentiran na zaštitu ljudskih prava, uspostavu mira, humanitarnu pomoć i socioekonomski razvoj na razini zajednice. Europska unija je i dalje spremna pomoći Nigeriji u reakciji na sigurnosnu, humanitarnu i razvojnu krizu, naročito oko jezera Čada, ali isto tako na sjeverozapadu zemlje, nigerijskom pojasu i e, također na ušću Nigera. Treba nam također jedan pristup koji će se pozabaviti korijenskim uzrocima. Europska unija je jedan od najvećih donatora humanitarne pomoći u Nigeriji i daje izravnu pomoć za zadovoljenje temeljnih potreba raseljenih najranjivijih ljudi i zajednica. Od 2014. godine Europska unija je izvojela više od 245 milijuna ljudi kako bi pomogla potrebitima u Nigeriji, a 2018. godine izvoli smo više od 28 milijuna eura u obliku humanitarne pomoći. Europska unija također želi izgraditi dugotrajnu otpornost te zemlje dugoročnom pomoći koja će se pozabaviti uzrocima sukoba i želi pružiti pomoć pružanju usluga i obnovi. Ukupna potpora zemlje iz Europskog razvojnog fonda iznosi više od pola milijarde eura za razdoblje 2014. do 2019. Uz ove napore također smo posvećeni borbi protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma. I dalje radimo na razvoju vojnih praksi za zaštitu civila na e, e, naporima pomirenja i također na poboljšanju kaznenog pravosuđa u Nigeriji. Iduće tjedna otići ću u posjet Nigeriji, posjetit ću i sjeveroistok zemlje kako bih poslao jasnu poruku o tome da je Europa na najvišoj političkoj razini posvećena ovim problemima. Duboko nas zabrinjava sve manja mogućnost pružanja humanitarne pomoći u tom dijelu zemlje i kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Dakle, dijalog sa vlastima za mene predstavlja glavni prioritet. Nadalje, na sljedećem dijalogu o ljudskim pravima sa Nigerijom ćemo ukazati na to, on će se uskoro održati i mi ćemo pokazati svoju posvećenost ljudskim pravima u Nigeriji, daljnjim dijalozima i uspostavom daljnjih programa. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaprimili smo sedam prijedloga rezolucija. Ovime zaključujemo raspravu i glasovanje će se održati danas u 12 sati kada ćemo i nastaviti ovo zasjedanje. Hvala lijepa kolege. Oprostite na ovom malom e, kašnjenju. Mi smo trebali e, pričekati da konferencija predsjednika završi. Sada ćemo početi glasati. Počet ćemo sa glasanjem o Burundiju. E, pitanje po poslovniku. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dakle, članak 196. Prošloga ponedjeljka predsjednik je zamolio poslužitelje da uklone zastavice koje su predstavnici mojega kluba imali na svojim mjestima. smatram e, da je odluka protivna poslovniku. Znamo da je predsjednik parlamenta odlučio zabraniti ove zastavice, odnosno i natpise kako bi spriječio prosvjede sa takvim alatima u vječnici, ali nam se čini dvosmislenim zabranjivanje ovakvih nacionalnih zastavica tako da me zanima sukladno kojem članku poslovnika je takva odluka donesena, a želim također dodati da će moj klub i dalje s ponosom nositi te zastavice u dvoranu. Hvala. Um, Ovo se odnosi na članak 10 e, poslovnika. Govorit ću njemački jer e, e, zastupnici ne smiju ometati e, red u vječnici, ne smiju imati transparente. O tome ćemo sigurno razgovarati na sljedećoj sjednici. Ali dok je ova odredba na snazi, molim da se poštuje. Tu nisu transparenti niti ikakvi simboli koji ometaju plenarnu. Dakle, taj članak poslovnika se ne može primijeniti na te simbole. Poštovni zastupniče Dzani, ovo ne možemo sada raspravljati. Ako se želite e, buniti protiv ove odredbe predsjednika, molim da to učinite, ali sada poštujte red. Još jedno pitanje poslovnika. još jedno pitanje poslovnika. saslušat ćemo kad e, u vječnici zavlada mir i kada se bude ispoštovala odredba predsjednika. you... Oprostite kolege, vi ne date zastupniku da e, uzme riječ. Čim se smirite uzet će riječ, nema problema. Još jedno pitanje u vezi s poslovnikom. Gospodin Strugari ima. Gospođa Strugari. Uh, Dragi kolege i kolegice, ako pročitete propise poslovnika, onda ćete vidjeti da ne možete na stolu imati ni čašu vode. Možete je staviti ispod svog stola. Gospođo predsjednice, članovi neće prikazivati zastave. Što je zastava? To je pitanje definicije. Upravo sam pročitao definiciju zastave u e, enciklopediji zastava kaže definicija. Zastava može biti zastava ili neka e, drugi komad tkanine e, sa nekim natpisom ili porukom. Tako da su tako da ne znam da li je to oprostite ne čujemo ja imam dosta vremena. Stvar nije u tome što je zastava i barjak ili ne. Predsjednik ovog doma e, je donio odluku. I kad e, i tu odluku moramo poštivati dok se ona ne povuče. Um, Molim vas tišinu. Četvrtak je, svi žele ići kući, to potpuno shvaćam. Sada ću početi, otvorit ću glasanje. Počinjemo s Burundijem. E, glasamo o stavku 18. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, glasamo za rezoluciju u cjelini, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo dalje na Nigeriju. Nakon e, stavka 18, amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. E, Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Uvodna izjava F u dva dijela. E, izvorni tekst, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Uvodna izjava e, i pojemnično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, rezolucija u cijelini. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Hvala. Idemo dalje na Venezuelu. Gospodin Lopez Hill je zahtražio riječ. Nadam se da je to pitanje amandmana ili e, pitanje poslovnika ili amandman. To je pitanje poslovnika. E, moram oštro prosvjedovati e, protiv glasanja u Karakasu gdje su paramilitarne skupine koje su povezane režimom bacale kamanje na vozila u kojima su putovali zatvorenici. Eh, htio bih eh, dodati usmeni amandman. Eh, želim zatražiti da rezolucija jamči živote onih koji su izabrani u nacionalnu skupštinu E, koje riječi želite da se umetnu ili stave u amandman? Hvala lijepa, neće biti amandmana. E, e, stavak 7, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio pojmnično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Stavak 8, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio e, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Rezolucija u cjelini, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Idemo da, dalje na aktualna suslaž saslušanja. E, stavak 2. Poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno stavak 3, amandman 2, pojmenično glasanje. Otvaram ga. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Izvorni tekst pa otpada e, stavak 5, amandman 3, otvaram glasanje, poimenično je. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Nakon uvodne izjave 12, amandman 1, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Rezolucija u cjelini, Pojmenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Hvala lijepa. Hvala. Thank you. Hvala lijepa. Idemo dalje. Biološka raznolikost. Glasamo e, stavak 1, e, amandman 8, za, protiv, suzdržani. Nije bilo jasno. Imamo poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, ako ne dignete ruku, teško je vidjeti. Stavak četiri, stavak izvorni tekst, koji je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, jer smo imali većinu za. E, provjeravamo prvi dio. Za, protiv, suzdržani, Zatvaram glasanje. Usvojeno. Drugi dio, već smo glasali, imamo amandman 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 17 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 18. E, Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, amandman 21. Pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno e, amandman 22, pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 9 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 10 Otvaram glasanje, poimenično je. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 23 poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 11. Nakon stavka 22. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 24 poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, Odbijeno. Amandman 19. pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Stavak 35. Izvorni tekst u tri dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Treći dio za? Bilo je potpuno jasno. Treći dio za, protiv, suzdržani. Bilo je sasvim jasno. Dobro se vidi odavde. Za, treći dio, još jednom za, treći dio. Za, protiv, suzdržani. Nitko nije digao ruku. Provjeravamo treći dio. Molim, nemojte stvarati zabunu. Treći, drugi dio. Drugi dio. Drugi dio, otvaram glasanje. Drugi dio. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sljedeće puta dignite ruku pa ćemo bolje vidjeti. Treći dio, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Stavak 40, izvorni tekst u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, je, e, e, provjera Zatvaram glasanje. Odbijeno. E, amandman 1. Nakon stavka 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. E, stavak 48. Izvorni tekst. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 56. Ako ovaj dio doma, ako tu nitko skoro ne diže ruku, teško je vidjeti, ali provjerit ćemo, evo, provjerimo. Da, hoćemo. Otvaram glasanje. Glasamo o amandmanu četvrtom. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak 56. Izvorni tekst je u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, suzdržani. Usvaja se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 5. U dva dijela. Prvi dio. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 13 u dva dijela. Prvi dio otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Amandman 20. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I rezolucija u cjelini. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Hvala. Prelazimo na izvješće JAR. Počnemo sa stavkom četvrtim, amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 12. Izvorni tekst. Otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 19. prvi eh, amandman. Otvaram poimenično glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Otpada izvorni tekst. Dakle, nakon sljedeći stavak 19. 2. Poimenično glasanje otvaram. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman treći od dva dijela. Prvi dio otvaram poimenično glasanje.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 Pardon, usvaja se. Drugi dio, otvaram poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman četvrti, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman peti, za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru.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 E, amandman 11, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6, tko je za, protiv, suzdržani. Možemo ponoviti, molim vas, amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim, cjelokupna rezolucija, otvaram poimenično glasanje. And Zatvaram glasanje. Usvaja se, hvala. Još imamo jednu rezoluciju institucionalna tijela u gospodarskoj monetarnoj uniji. Tko je za cjelokupnu rezoluciju? Protiv? suzdrani. Usvaja se. Hvala najljepša. Sačekat ćemo koji minut pa ćemo preći na obrazloženje glasanja. Koliko ih ima? Malo, ono, negdje dva, tri, tako nešto, Da, slično, ima malo, nema ih jako malo. Mm. A ne, imaju dosta. <laughs> ne, ne, ne, mislim, odnosno ima dosta, dosta, ovaj, ne, ali čekaj, svi. Na početku ima 2, malo zgovornika. 3, 4, čekaj, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27. 27. Ako svi dođu, ali neće svi dođu. Svaki po 9 komada, a? Ja. Ja sljedeća ekipica će morat doći, I'm afraid. A kad počinje ona? U jedan. Dobro, dragi kolege. Kolege koji ne žele pratiti obrazloženje glasanja, molim vas da se uputite ka izlazu iz vijećnice. I prepustite je onima koji žele sudjelovati i pratiti raspravu. We Započinjemo s obrazloženjem glasanja. I najprije s onim koje nismo mogli jučer obaviti. A onda ćemo naknadno imati obrazloženje glasanja za one točke o kojima smo danas raspravljali. Dakle, počinjemo s izvješćem Danžan. Kolega Bompar ima riječ. I doista vas molim, doista molim kolege koji ne žele sudjelovati u raspravi da ili napuste vijećnicu ili budu tiho jer sada započnemo s radom. Hvala. Hvala predsjedateljice. Dragi kolege, Europska unija bila ideal mira kako se više nikada ne bi ponovio rat koji je razorio naš kontinent. To je bio i ideal suradnje između svih naroda Europe. Europa je već imala 50 godina podjele i stalne opasnost povratka ratovima. I u ime tog ideala, nažalost jako dalekog, osporavam projekt Europe obrane. Obrane od koga? Od Rusije? Druge europske zemlje koja treba biti naš partner, a ne naš protivnik Obrana s kim? S NATO-om? zastarjela i ratoborn, ratohuškačka organizacija koja je povezana sa američkim imperializmom, koja nas čini ovisnim o netrezvenosti Donalda Trumpa. To nije razumno. Europa mora se vratiti na put dijaloga i organizirati veliku konferenciju o miru i suradnji u Europi kako bi se stišala napetosti. Radimo na klimatskim izazovima i borbi za okoliš, a ne dodavati e, velikom svjetskom požaru još e, požare izazvane ratom. Hvala. Hvala sljedeći kolega i kolega Hanan na jedan minut. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Ovo će biti moj zadnji govor u ovoj vječnici i teško se sjetiti kako je izgledao svijet kada sam prvi put izabran. Nije bilo ni Wikipedia, ni Wi-Fi-a, trebali ste ići fizički tražiti kartu i to je dolazi, pošta je dolazila u kuvertama sa markicama, puno toga se promijenilo, ali jedna stvar koja se nije promijenila jeste smjer kojim ide ovaj dom i druge institucije, usprkos referendumima protiv E, bliže suradnje u Nizozemskoj, Francuskoj, e, Grčkoj, drugdje i naravno u Jednoj Kraljevini. Ovo se i dalje ide, ovdje se ide i dalje punom parom ka sve bližoj suradnji. To je ono što je sve u svemu učinilo neizbježnim da će Britanci krenuti drugim putem. I sada kad polazim, želim poželjeti svim prijateljima koje sam ovdje upoznao i pravo pravovjernicima u, Europsko, u Europu. Želim vam puno uspjeha, uvijek možete računati s nama za neke stvari, ali mi ćemo sada živjeti u svom svijetu, a za vas ostale želim e, puno sreće. Hvala. Zadnji govornik na ovu temu je kolega Zahra... Zahradil. Imate jedan minut. Hvala predsjedateljice. Imam dojam da nakon Brexita, nakon ovog preusmjeravanja Britanije, neki kolege u parlamentu su ponovili svoju ambiciju da imaju neovisnu, ambicioznu, sigurnosnu i obrambenu politiku i u biti u potpunosti ignoriraju potrebu za transatlantskim vezama i ignoriraju taj jedini kišobran koji nas štiti, a to je NATO. Dakle, u svoje ime i u ime svoje države želim reći da nismo zadovoljni time i da ćemo uvijek se držati transatlantske sigurnosno obrambene veze i nikada se nećemo e, zadovoljiti nekom paralelnom strukturom NATO-u koja bi mogla oslabiti tako jaku vezu. Hvala, prelazimo sljedeću točku dnevnog reda, to je stav Europskog parlamenta o konferenciji o budućnosti Europe. Ovdje je isto Prvi govornik na popisu gospodin Bompar. Hvala predsjedateljice. Dragi kolege, Europska unija je bolesna od slobodne trgovine, od stroge štednje, od E, prekinula je sa narodnom suverenošću kada je ratificirala Lisabonski sporazum koji su Francuzi 2005. pet odbacili. Dakle, Brexit, e, Europska unija se raspada, Brexit je flagrantna ilustracija. Dakle, konferencija o budućnosti Europe može imati smisla samo ako se pokušava ponovno uspostaviti veze između naroda i europske izgradnje. Tu se radi prvenstveno o tome da se prizna neuspjeh ugovora iz Lisabona. Ne pravi se da se to nikad nije dogodilo. Zatim trebamo pojasniti ciljeve, revidirati europski partnerske ugovore koji su legitimni, koji u kamen klešu e, konsekvence koje su masivno odbačene od naroda. Zatim trebamo treba zajamčiti da sve konferencije u budućnosti Europske unije budu, e, da za njih bude obvezna ratifikacija od naroda i gdje god je moguće amandmanom, e, referendumom. To je smisao ovih naših amandmana, ali nažalost Europski parlament je to odbacio kao da želi u svojoj kugli usprkos sve većim odbijanjem europskih naroda nastaviti svojim putem i ovo će ići ravno ka još većim razuvjeravanjima i razočaranjima. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik trebao je biti kolega Lešek Miller, kojeg ne vidim. Ako ga nema, onda prelazimo na Claire Fox. U ovom zahtjevu za ovu konferenciju koju Europska unija organizira, sudjelovanje građanstva je više e, krinka nego bilo što drugo. Dakle, ovdje imamo demokraciju koja se od vrha samo ovim bavi i ovdje se jasno kaže da se ne radi o slobodnoj e, raspravi, već je ovo državno inscenirano sve. Dakle, moramo imati pripremna zasjedanja za dobro uspostavljene e, sastanke sa građanstvom, pripremiti građanstvo. Ako se to ne radi, to znači da se ne vjeruje stano građanstvu. Još, što, još gore, ovdje se kaže da ovo treba biti sastanak, otvoren sastanak bez predefiniranih ciljeva. Dakle, tu se znači jamči da neće imati nikakvih e, rezultata. Žao mi je, ali ovo je propuštena prilika i samo e, public relations. Dakle, ja vam želim puno uspjeha ovdje, ali trebate dati građanstvu mogućnost da se slobodno izražavaju. Hvala. Sljedeća govornica, sljedeći, sljedeća govornica je kolegica Vrecionova. Hvala. Želim dobar dan. Rasprava o budućnosti Europske unije je i tekako potrebna prijedlog e, koji smo izglasali jako uzak i navodi na krivi put. Dakle, rasprava o budućnosti Europe ne treba voditi samo ka dodatnom prijenosu vlasti s država članica na Europsku uniju, već treba govoriti o Brexitu i stvarnom funkcioniranju Europske unije. Dakle, postojeće vlasti Europske unije treba izložiti reviziji i one koje nisu potrebne treba vratiti državama članicama no, prijedlozi ne uključuju takvo razmatranje, već se bavi samo daljnjom integracijom i pan-europskim izborima koji su već e, dva puta bili veliki neuspjeh. Dakle, bilo... Ja sam glasala protiv ovakvog prijedloga. Hvala kolega Bučinski sljedeći govornik. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Hvala gospođo predsjedateljice. Jučer je održana rasprava o ovom pitanju i mnogi su spomenuli riječi Roberta Šumana, jednog od osnivača Europske zajednice. On je rekao da će Europa biti kršćanska ili uopće neće postojati. Ono što je najvažnije za budućnost Europe nisu institucije, niti proces istaknutih kandidata, ni gospodin Verhofstadt koji je trebao nadgledati cijeli proces. Umjesto toga trebamo se usredotočiti na zaštitu svoje tranzicije, jer da, istina, trebamo imati viziju za budućnost, ali isto tako trebamo znati koje je naše porijeklo. Ne možemo samo brzo reagirati na ono što se događa oko nas, nego nam treba dugoročna vizija. Ja sam glasovao protiv ove rezolucije jer prema onome što sam ovdje čuo niti jedna rečenica nije govorila o EU kao zajednici vrijednosti jer su vrijednosti temelj naše zajednice, a to su Biblija, grčka filozofija i rimsko pravo. A vi govorite samo o špicen kandidatima. Hvala. Sljedeći je gospodin Botenga. Hvala, gospođo predsjedateljice. Konferencija o budućnosti Europe je još jedna prilika za raspravu među političarima koji su dobro plaćeni. Prelazim na francuski. Ako želite jednu viziju za budućnost, možda bismo mogli recimo smanjiti naknade. Koliko zarađuje predsjednik e, Europske unije komisije 35? Evo, zastupnici ovdje 10, vrlo lako. Dakle, treba rezati e, te plaće. Jer kako želite razumjeti s takvim plaćama što doživljavaju radnici na kraju mjeseca? A kad već se time bavimo, Nemojmo, molim vas, u buduće da imamo ljude koji dolaze iz multinacionalnih poduzeća da postanu ministri, povernici i tako dalje. I tu bismo možda mogli u ovakvim institucijama imati početak vjerodostojnosti. Hvala. Üdvözlöm Önöket és Önökön keresztül 500 millió európai Da, kroz vas se čuje glas 500 milijuna europskih državljana. E, sada e, gospodin Vondra, u ime ECR-a. Hvala, gospođo predsjedateljice. Za dva tjedna ćemo se oprostiti od britanskih kolega i posljednji puta ćemo ih vidjeti na plenarnoj sjednici u Briselu i izvući ćemo pouku iz toga, a to je da se moramo služiti zdravim razumom. Nažalost, rasprava koja je pokrenuta ovdje je suprotna tome. Traži se sve bliža i uža unija i to će zapravo podijeliti Europu, podijeliti će nacije i čak i nas ovdje u Europskom parlamentu. To će stvoriti jaz između nas i običnih ljudi. Ja sam osobno bio vrlo sretan što smo se oslobodili komunističkih režima i što smo postali dijelom zapadne Europe, Istovremeno sam šokiran činjenicom da je moja stranka ECR isključena iz ove rasprave jer vam se ne sviđaju naša mišljenja jer komunisti ovdje u parlamentu bi htjeli prigrliti Putina i oni su dobro došli u ovoj raspravi. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Džambanski iz ECR-a. Gospođo predsjedateljice, poštovani kolege, ja sam glasovao protiv ove rezolucije sa dubokim uvjerenjem. Riječ je o budućnosti Europe i kontinenta, ali ova rezolucija ne nudi odgovore, ona nije rješenje. To je zapravo recept za bolest, to je ljevičarski liberalizam, krajnji liberalizam. Odgovori koje nudi rezolucija nisu budućnost Europe. Budućnost Europe ne leži u diktaturi većine. Ona ne leži u stanoj multikulturalnosti, ne leži u jednostavnim obiteljima ili sličnim obiteljskim modelima. Budućnost Europe je snažna Europa, snažna domovina, Europa koja se temelji na kršćanskim tradicijama i vrijednostima. To je Europa koja poštuje nacionalne države i njihovu suverenost. Hvala na pozornosti. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Zahradil, također iz ECR-a. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja sam bio jedan od onih koji su sudjelovali u konvenciji o budućnosti Europe prije nekoliko godina i čini mi se da ova konferencija slijedi sličan model i sjećam se da Konvencija o budućnosti Europe koja je dovela do Europskog ustava koji je poslije preimenovan u Lisabonski ugovor je zapravo zadovoljavala zahtjeve federalista u Europskom parlamentu i jedini njihov cilj bila je daljnja integracija i jačanje ovlasti europskih institucija, a smanjenje ovlasti nacionalnih država. Bojim se da će ovo dovesti do sličnih tendencija jer oni glasovi koji se protive daljnjoj integraciji su isključeni iz rasprave i to nalazim neprihvatljivim. Hvala, zaključujem eh, raspravu o ovoj temi. sljedeća tema je stanje u Venecueli, dakle obrazloženje glasovanja o eh, rezoluciji o stanju u Venecueli. Prvi ima riječ gospodin Marijani iz IDEA. Hvala predsjedateljice. i Maduro očito opsjedaju našu vječnicu. Jedan ima sve vrline. Evo sad je izabran e, u sjedištu svojih novina i to je svima ovdje normalno. Evo sutra da... Elem, a na Maduro je izložen svim našim kritikama i mi to razumijemo jer e, on osuđuje veliki dio svog stanovništva na egzilu zbog svoje ideologije. Istovremeno vidimo da ono što e, e, da je sukob između Madura i Amerikanaca ono što je najvažnija tema ovdje, ali zar se ne vidi tu da imamo e, želju kulturne i ekonomske hegemonije iza ovoga svega od SAD-a. Dakle, ovo se ne može riješiti ekonomskim sankcijama kada ćemo razgovarati o embargu, o sankcijama, o proširenju na sankcija na susjede, na člana obitelji i tako dalje. Mislim, kad smo već do to došli. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Pospišil iz Pučana. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja sam glasovao za ovu rezoluciju u kojoj se kritiziraju koraci koje je poduzeo predsjednik Maduro. O tome smo u više navrata razgovarali na plenarnoj. On je povećao svoje oblasti i protupravno smjeniši predsjednika parlamenta. Trebamo uvesti sankcije protiv predstavnika Madurovog režima i možda odlučiti također i o ozbiljnijim mjerama. S druge strane, treba pružiti humanitarnu pomoć. Strašno je što je došlo u Venezueli do humanitarne krize, tako da trebamo pojačati pružene humanitarne pomoći građanima ove zemlje. Oni nisu krivi zbog toga što ih, eh, im vlada ovakav diktator. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodina Rajl iz ideja. Hvala, ja sam glasovao za ovu rezoluciju. Već 20 godina Venezuela trpi ovu socijalističku diktaturu i eh, u svakoj drugoj zemlji socijalizam je doveo do siromaštva i do kriza i do nedostatka sloboda. Dakle, to bi treba stati na kraj. Venezuela je zapravo bogata zemlja i raspolaže najvećim rezervama nafte na svijetu. Unatoč tome, 70% e, sve djece je neishranjeno. E, Venezuelanci su pobjegli iz zemlje i tome treba stati na kraj. Ovoj zemlji trebaju sloboda i demokracija. Hvala. Hvala. gospodin Wallace iz Priznavanje Europske unije od e, je sada sve veća farsa. pet od šest zastupnika je izabralo Luisa Paru kao novog predsjednika Para je iz desničarske oporbe primjeru justicija i izabran je sa 81 glasom. Guaidu je odbijen pristup u nacionalnu skupštinu, kao što je rekao Jozef Berel, i on je odbio ući, osim ako ne uspije uzeti sa sobom 11 zastupnika. Dakle, e, to su zapravo namješani događaj. Ove izjave Žožefa Borela u kojem se podržava e, Guaido, kao E, predsjednik nacionalne skupštine su razočaravajuća i nesreća. Europska unija podržava protudemokratski izmjenu režima i to je suludo. Zašto ne bismo prepustili Venezuelice samima sebi? Ne možemo im samo nametati patnju i prisiljavati Amerikance da ukinu sankcije. Dakle, dopustimo samim državljanima Venecuele da odluče o vlastitoj budućnosti. Hvala lijepo. Sada riječ ima zastupnik Tomac iz EPP-a am votat uh, și eu această rezoluție și Hvala lijepo. Ja sam uh, glasovao za ovu rezoluciju i doista mi se čini nevjerojatnim da ovdje ima ljudi koji uh, imaju drugačije mišljenje o Maduro. On je diktator. Vidjeli smo to i to se opetovano pokazalo tijekom povijesti tako da mi smo trebali doista uputiti signal solidarnosti milijunima građana Venezuele koji su doista u teškom položaju. Mislim da trebamo iskoristiti diplomaciju da se sankcionira taj kriminalni režim koji je doista doveo milijune građana u nevjerojatnu situaciju. Zajedno sa Venecuelom trebamo se zalagati za slobodu naroda Venezuele. Ja sam eh, rád, se zabýváme na plénu. Izvolite. Pa doista mi je drago da ovdje još jedanput raspravljamo o situaciji u Venezueli. što se tiče Latinske Amerike, ljevica u Europskom parlamentu koja je dominantna snaga Napala je režim u Brazilu i Kolumbiji, dakle napadaju one režime koje smatraju desničarskima, ali prešućuju probleme kada je riječ e, o ljevičarskim diktaturama kao što su one na Kubi ili u Venecueli. Tako da mislim da trebamo o tome razgovarati kršenje ljudskih prava i doista teška ekonomska situacija u kojoj su socijalisti doveli tu zemlju, važne su teme na našem dnevnom redu vanjske politike. Hvala. Prelazimo na sljedeću temu, dakle to je članak sedmi protiv Poljske i Mađarske postupak Gospodin Fox ima riječ kao prvi govornik, izvolite. I voted against this motion because Article 7 is being used as a bullying weapon in defiance of the Hungarian... Ja ću, ja sam glasao protiv ovoga s obzirom na to kako se koristi članak 7 protiv mađarskih i poljskih birača, mislim da je doista na njima da odluče trebali ili ne sankcionirati tamošnje vlade. Za vrijeme kampanje govorilo se o tome da treba ukinuti različitost. Vi kažete da se zalažete za različitost, ali očito ne za različita mišljenja. Isto tako negativno gledate na nacionalni suverenitet i to se vidi iz toga što ste ovdje zabranili isticanje nacionalnih zastava. Vi želite uvesti sankcije Mađarskoj i Poljskoj zato što one navodno krše europske vrijednosti, ali što je sa vrijednostima kao što su narodni suverenitet, nacionalna demokracija, različita stajališta i mišljenja. Ja se ne slažem sa stavom e, vlada u Mađarskoj i Poljskoj, međutim one moraju biti izabrane na demokratski način. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Jest to kolejna odsłona. Gospodin Czarnecki. Hvala lijepo. Nova epizoda koja se sada vidi u ovoj vječnici E, dakle govorimo o poljskoj vladi koja je izabrana većinom glasova poljskih birača, ovdje se često čuju glasovi s ljevice gdje se govori o tome da je važno da se čuju glasovi građana. Međutim, kada je riječ o nekim vladama koje se ne slažu sa establishmentom u Briselu, pa evo onda svjedočimo ovako jednoj farsi. Ja sam da kako glasovao protiv ove rezolucije. Tu ima mnogo laži i e, mnogo činjenica koje nisu u skladu sa samim europskim propisima i poveljom. Države članice imaju pravo reformirati vlastito pravosuđe. E, Poljska je zemlja koja poštuje vladavinu prava. Ne možemo e, razgovarati o vladavini prava u Francuskoj, a u toj zemlji se vrlo brutalno reagira protiv građana koji prosvjeduju. U Poljskoj e, su policajci tu da bi osigurali sigurnost onih koji prosvjeduju. Doista je e, sramotno da su neki glasovali za ovu rezoluciju. Gospodin Žambaski, Hvala lijepo, dragi kolege. Evo, ja sam glasovao protiv ove dvije rezolucije kojima se kažnjavaju Poljska i Mađarska zato što su one sramotne. To je čista farsa i lovna vještice. Niti Mađarska, niti Poljska ni na koji način ne krše vladavinu prava, slobodu izražavanja i druge vrijednosti. Problem je e, što su te dvije zemlje same izabrale na suveren način vladu u kojoj su domoljubi koji znaju kako upravljati tim zemljama. Dakle, oni ne dopuštaju protukršćansku propagandu, ne dopušta se niti diktat lažnog multikulturalizma koji nameću nevladine udruge koje sponzorira Soroš i u Poljskoj i u Mađarskoj. To su suverene zemlje sa suverenim vladama i one zaslužuju naše poštovanje. Ne smijemo poštivati ono što nam bolševici ovdje pokušavaju nametnuti. Gospodin Lebreton, hvala vam. Ja sam glasovao protiv ove rezolucije o Mađarskoj i Poljskoj iz dva razloga. Kao prvo, smatram da je nedopustivo da Europski parlament je zadovoljan što se pokreće članak sedmi protiv ove dvije zemlje. Tu se kritiziraju zemlje da su prekršile slobodu pravosuđa i akademske slobode, no smatram da suverene države imaju pravo na vlastiti način ustrojiti svoje pravosuđe i da jasno kažem, ja se slažem s time da se Mađarska treba zaštititi od pokušaja e, destabilizacijskih poteza e, Soroša. Također smatram nedopuštenim da se u ovoj rezoluciji Europskog parlamenta pokušava stvoriti nekakav sustav nadzora, e, da se vidi poštuju li države članice vrijednosti Europske unije. Ne želim tako skrbništvo niti nad Poljskom, niti nad Mađarskom, niti nad Francuskom, pa niti nad nekom drugom državom članicom. E, Hvala, gospodin Ronca. Hvala vam lijepo. Ja sam sada uzeo riječ budući da smo jučer tijekom rasprave čuli mnoštvo laži. Jedan zastupnik iz Grčke, vjerojatno komunist, rekao je da u Poljskoj ne postoji vladavina prava. Grčka si dopušta e, da krade značajne svote novca, to smo vidjeli za vrijeme financijske krize. Mi e, ne smijemo dopuštati da nam ljevičari govore laži. Poljska stranka u Poljskoj se također koriste i fondovi Europske unije na vrlo dobar način što potvrđuju i podaci Eurostata. Građani su sve sretniji, sve zadovoljniji. No stranka koja je izgubila izbore želi se sada osvećivati tako da se od e, sudaca prave političari. To je loša navika i ja sam zato glasova protiv. Dobro, to bi bilo sve što se tiče ove teme. Sada prelazimo na konvenciju o biološkoj raznolikosti. Gospodin Rowlett. Thank Uh, Hvala, doista se nalazimo na rubu strašnog uh, gubitka biološke raznolikosti. Dobro je da je parlament uh, danas donio rezoluciju za COP15, konvenciju o biološkoj raznolikosti. Time se zapravo svjedoči o jednom trenutku u kojem parlament e, zapravo uvažava pomak u javnosti prema zelenoj politici, no s druge strane doma u vijećnici neki su protiv e, ubrzavanja ovog procesa, One žele zakočiti taj proces. Time se zapravo na neki način izdaju i ljudi i divlje vrste i čitav europski projekt. Zašto nam ne daju da reformiramo ZPP i zašto nas zadržavaju od onoga što moramo poduzeti, a znamo da je naša zemlja u opasnosti. Hvala. I sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda. És demokraták képviselőcsoportjából. Um, Madam Vice Ja sam sa zadovoljstvom podržao ovu rezoluciju. nesumnjivo je da javnost želi transparentnost na višim upravljačkim pozicijama, osobito u svijetu financija. S obzirom da Europska ekonomska monetarna unija, od kako je ona postala stvarnošću, skeptici, populisti i Brexit podržavatelji Brexita nam govore kako je to katastrofa, kako će se Europa raspasti, no bili su u krivu. S obzirom na okolnosti, euro ide doista sjajno i usuđujem se reći da će ostati u postojanju mnogo duže nakon što se sve njihove majmunarije zaborave. Čini mi se da sam ja posljednji zastupnik Velike Britanije koji će se obratiti ovom domu, tako da bih zahvalio nekolicini osoba ako me dopustite vama, drugim potpredsjednicima, mojim prijateljima, kolegama i suparnicima, no nikad protivnicima u ovoj vječnici. U što je najvažnije, dobri smo oliku koliko je dobro naše osoblje. Zahvaljujem Sira Coxmi, Keptingovi Čepnenu iz mojeg ureda u Velikoj Britaniji, Sai Thompsonu, Jenny McConnelly, mom timu u Briselu također, koji su bili sjajno odani do posljednjeg trenutka i prošli sada mnoge stvari, uključujući ovu prethladu. Hvala kada sam u svibnju ponovno bio izabran, uobičajeno sam se zahvalio svima i zaboravio tada spomenuti jednu osobu bez koje ništa ne bih uspio, a to je fenomenalna Jane Coney. Jane ne može biti javnije od ovoga. E, najgori aspekt ovog posla je što moram biti daleko od tebe. Hvala ti, e, hvala ti puno volim te. Ljudi me stalno pitaju što dalje, što želim sljedeće, a sad mogu reći da si to samo ti. Hvala vam lijepo. Dakle, nastavit ćemo u 15 sati sa zasjedanjem. Lijep pozdrav.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

4. do 7. E, srpnja, 12. do 15. rujna, 3. do 6. E, listopada, 17. do 20. listopada, 9. i 10. studenog, 21. i 24. studenog, 12. do 15. prosinca. Konferencija predsjednika može odlučiti da doda e, dodatne sesije e, u srijedu popodne e, klubova i e, tjedana klubova i odbora u Briselu. To imate na internetu. Amandmani se mogu predati do 28. siječnja 2020. u 19 sati. Glasanje će se održati u četvrtak 30. siječnja u 11.30. Sada ćemo razgovarati o trodimenzionalno ispisanim nezakonitim predmetima. E, imate standardne postupke registracije plavom karticom preko e, interneta. E, sada bih htjela dati autoru na pet minuta, gospođa Hajmacher. Hvala predsjednice trodimensionalno ispisani predmeti. To je posebna tehnika za poduzeća, naročito za mala i srednja poduzeća. Mnoge zemlje imaju strategije za tu tehniku. To postavlja pravna i etička pitanja. Postoje praznine u zakonodavstvu EU-a što se tiče trodimenzionalnog ispisivanja to dovodi do zabrinutosti i pokazuje potrebu e, djelovanja na razini Europske unije. U e, listopadu 2019. E, su dvoje ljudi ubijeno u Njemačkoj za vrijeme židovskog praznika Jom Kipur. Napadač je koristio ovakav predmet skinut interneta. Juri je eh, izrazio zabrinuto zbog eh, proizvodnje naoružanja, eh, eksploziva i tako dalje takovom tehnikom. Ali također što se tiče problema odgovornosti i intelektualnog vlasništva. Juri bi stoga želio da zamoli komisiju za sljedeće. Kako ćete riješiti ovaj problem trodimenzionalno ispisanih nezakonitih predmeta? Hoće li se poduzeti zakonodska akcija protiv toga i ako je to tako, koje će to mjere biti i koji je rok za, da se poduzmu te akcije? Kako ćete odgovoriti na ovu prijetnju? Koji je napredak učinjen e, na području mjera koje se komisija obvezala već poduzeti e, nakon izvješća e, odbora Juri. Hvala lijepa. A sada bih htjela dati e, riječ riječ povjereniku Lenarčeću. Gospođo predsjednice, dijelim mišljenje parlamenta E, koje je izrazio u izvješću od 2018. godine. Trodimenzionalno ispisivanje e, je e, prijetnja za sigurnost, naročito za kibernetičku sigurnost. Naročito što se tiče proizvodnje eksploziva, naoružanja i droga, a i mnogih drugih predmeta. Stoga e, moramo naročito paziti da se zaštitimo od takvog kriminala. Glavni problem sa trodimenzionalnim ispisanim predmetima nije da su oni e, defektni, e, da imaju neke nedostatke. Problem je da se oni nezakonito proizvode prema direktivi o, o nabavi i e, vlasništvu oružja, e, takovo e, posjedovanje je već nezakonito ako to nije odobrila ovlaštena agencija ili tijelo države članice. To se tiče i proizvodnje kroz trodimenzionalno ispisivanje. Praćenje situacije se sada odvija u ciklusu politike Europske unije za praćenje kriminala. E, tu imamo jednu operativnu akciju koja će e, podići svjesnost o tim tehnologijama. Europol je izdao u e, listopadu prošle godine E, upute za e, sve e, političke, politička tijela, za policiju i sudove. Tu se pokrivaju sve, sva područja uključujući i trodimenzionalne ispisivane predmete. Do rujna ove godine ćemo ocijeniti trebamo li dalje akcije na ovom području. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine povjereniče. E, za socijaliste i demokrate dvije minuta gospodin Garcia del Blanco, izvolite. Thank you, Hvala predsjedateljice, oprostite. E, mm, ovdje imam obitelj danas pa sam malo relaksiran. Sada ću govoriti na španjolskom. Mislim da e, svi oni koji se bave ovom temom će se složiti da govorimo o od dva tehnološka razvoja. To je naravno i šansa. Trodimenzionalno ispisivanje se može koristiti za razne svrhe. Može nam pomagati u, na primjer, e, štednji materijala, smanjuje zagađenje. Možemo proizvoditi s većim strojevima koji imaju veće kapacitete. E, i to tamo gdje želimo. Ne, ne moramo koristiti e, transport. E, tako se olakšava pristup određenim predmetima. Istovremeno to prouzrokuje izazove među njima sigurnost ne morate ići dalje e, do toga da pogledamo e, proizvodnju naoružanja. U proteklih mjeseci i godina e, je vrlo teško kontrolirati proizvodnju na oružja. Možete sve to skinuti s interneta, sve upute a postoje i drugi zakonski izazovi. Ja bih iskoristio e, priliku da zamolim komisiju e, da se to e, također rješava s aspekta poštivanja autorskog prava. Imamo mnoge primjere da nemamo nadzora nad onim što se događa s autorskim pravima i intelektualnim vlasništvom također nemamo dovoljnu zaštitu u, našem zakonodavstvu. Ono što imamo je premaglovito i preopćenito. E, trebamo imati isti pristup kao što ga imamo i za internet. Digitalno korištenje kulturnog sadržaja i intelektualno vlasništvo, e, tu trebamo sličan pristup Pozivam e, komisiju da popuni praznine u zakonodavstvu i da uskladi zakone. A sada e, gospođa Kleinmacher za Renew. Hvala e, za povjereniku na njegovu odgovoru. Ja ću sada govoriti holatski. Trodimenzionalno ispisani predmeti se sve više proizvode, to je tehnologija koja se razvija i sve veća je prijetnja za europska poduzeća. Beskrajne su mogućnosti trodimenzionalnog ispisivanja. Možemo, vidimo tu na primjer implantate, u građevini se mogu proizvoditi predmeti i Naravno, stvari mogu poći krivim putem ako tehnologija dođe u krive, u krive ruke. E, to se dogodilo u Haleu kad je u jednoj e, sinagogi dvoje ljudi ubijeno, a dvoje je ranjeno. Moramo pogledati e, rizike oružja, droga i ostalih predmeta koji se mogu tako proizvoditi Komisija je već učinila korak naprijed i ima svoj akcijski plan, surađuje s policijom i drugim tijelima. Ide li to međutim dovoljno daleko? E, imamo i stvari koje su povezane i sa e, propisima o intelektualnom vlasništvu komisija govori o nezakonito e, ispisanim e, predmetima. Kako to možemo spriječiti? E, to, takovo ispisivanje. Govorili ste o mjerama koje ste poduzeli, ali ne bismo li trebali pripremiti zakonodavstvo, donijeti nove standarde? Ne želimo da se ponovi onaj nesretni događaj koji se dogodio u Njemačkoj. Hvala lijepa. E, za ECR e tri minute ima gospodin Džambacki. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Povjereniče, da brojimo, jedan, dva, troje, četvero ljudi je ovdje u vijećnici. Prije no što uđem u detalje, Obratio bih se vama, gospođo predsjedateljice, i rekao nešto što sam rekao i na prethodnom sastanku i prije toga. I sad ću to opet ponoviti. Toliko malo e, ljudi ovdje e, u četvrtak popodne je sramotno. To je sramota. Moramo promijeniti našu praksu. Ili e, ćemo ukinuti ova zasjedanja ili ćemo e, ljudima oduzeti pola dnevnice. E, Ponovnit ovo je sramota, toliko malo ljudi ovdje u vječnici. Molim da to proslijedite e, relevantnim tijelima. A sada o ovoj temi. Trodimenzionalno ispisani predmeti, ta je tehnologija važna, vodi, dovest će do mnogih novih tehnologija u medicini, na primjer Nitko nije mogao predvidjeti stvari poput, na primjer, e, e, e, izum Jamesa Wattsa prije 300 godina. Ali ovdje postoje rizici i moramo poduzeti potrebne mjere. Nemoralni ljudi ne mogu se samo tako dočepati oružja jer otvore browser na internetu. To može pasti u ruke teroristima. E, I sama činjenica da ljudi otvore internet, uzmu tražilicu i mogu naučiti kako e, napraviti e, oružje E, to moramo zaustaviti. Imamo rupe u zakonu. U mojoj zemlji, Bugarskoj, imamo problem sa kriminalitetom. Na, u malim gradovima i selima koji puta ljudi moraju imati oružje kako bi zaštitili svoje obitelji. E, ko, koji puta e, možete zaustaviti ljude samo oružje mjere koje ćemo sada poduzimati to te mjere ne smiju ići na uštrb onih koji žele e, nabaviti oružje na zakonit način. U prošlosti smo zabranili lovačko oružje. E, to će e, uništiti stare običaje Mislim da trebamo drugačije mjere kako bismo zaštitili ovakove tradicionalne aktivnosti. E, jedina slobodna osoba je ona koja koji put treba imati i oružje. And uh, uh, Posljednji govornik na list je gospodin e, Slovakov. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim dati izjavu, ali bih postavio nekoliko pitanja gospodinu Đambackom, e, ako mi dozvolite. Kako možemo razlikovati između ispisanog e, oružja i obično proizvedenog oružja? Način na koji se koriste je e, jako čudno. E, ono što ja shvaćam, ja imam doma, e, dom, nitko mi ne može reći što mogu tamo raditi. Mogu imati tamo i Kalašnikov. Možda mi se sviđa takovo naoružanje. Pa ne shvaćam ove zakone koji sprečavaju ljude da e, brane svoje živote. U Bugarskoj, na primjer, ako me netko napadne e, sjekirom, e, moram, ja ću, moram odgovoriti istim oružjem. Ovo je slobodno javljanje za riječ ovo je više plavi karton gospodinu Džambackom. Je li to bila plavi karton? Gospodine Džambacki, prihvaćate li ovo pitanje? Da, dobro. Izvolite. Благодаря ви, уважаеми колега Слабаков, за този въпрос. господин hvala gospodine Slabakov na ovom pitanju. Da, slažem s vama. Ako да da ljudi upisuju 3D predmete. Mislim, svi građani koji nisu osuđivani, koji plaćaju porez, koji poštuju zakone, trebali bi imati mogućnost da se zaštite, a da pritom ne krše nikakve zakone. Hvala. Dobro. A sada ponovno dajem riječ povjereniku Lenarčiću. Izvolite, imate riječ za zaključne komentare predsjedavajuća, uvaženi zastupnici. Hvala vam na ovoj kratkoj, ali jako zanimljivoj raspravi. Evo, možete biti sigurni da će komisija sagledati ove stvari iz svih e, kutova koji su danas ovdje izneseni, no mogu vam preliminarno već e, reći neke stvari o tome. Počet ću sa intelektualnim vlasništvom. Dakle, komisija je nedavno naručila studiju o posljedicama intelektualnih prava na razvoj 3D e, ispisa. Cilj studije jest analizirati intelektualna prava e, i njihov utjecaj na razvoj industrijskog 3D ispisa. Komisija će uzeti u obzir dakle, zaključke te studije i preporuke te će donijeti odluke o sljedećim koracima. Naravno, borba protiv e, krivotvorenih e, predmeta putem 3D ispisa ili bilo kojeg drugog e, načina jest od e, velikog značaja za komisiju. Što se tiče direktive o poznanosti proizvoda, tu vam mogu reći da je komisija objavila svoje peto izvješće o toj direktivi i ocjeni iste još 2018 također je i objavila i radni dokument za osoblje, a por toga komisija radi na smjernicama za provedbu direktive i te smjernice bit će na raspolaganju tijekom godine. Zatim komisija analizira da li, treba, da li bi bilo korisno izmijeniti direktivu o tim proizvodima. Zatim, ovaj incident koji ste spomenuli u Haleu je nešto čime se blisko bave njemačke njemačka tijela vlasti i njemački bundestag došao je do zakušaja da nisu potrebna dodatne zakonodavne mjere jer trenutni njemački, njemački zakon e, kažnjava dakle proizvodnju e, zakonitu proizvodnju oružja bez obzira na koji način se ono proizvodi. No, bez obzira na to sve, komisija će dostaviti parlamentu izvješće o direktivi o vatrenom oružju i provjeru e, da i eventualne zakonodavne prijedloge koji se tiču utjecaja novih tehnologija poput 3D e, ispisa a isto tako e, korištenje QR koda i e, identifikacije putem radiofrekvencija. Hvala. Najviše hvala, povjereniče. Dakle, rasprava je zaključena. Zapisnik ove sjednice bit će dostavljen parlamentu na odobrenje početkom sljedećeg zasjedanja. Ukoliko nema prigovora, dostavit ću rezoluciju osobama i tijelima koja su evidentirana u rezoluciji. Dakle, zasjedanje Europskog parlamenta se odgađa i sjednica je zaključena. Hvala.